Uh, dear colleagues, I wonder if you could please take your seats. Dragi kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta, uskoro ćemo započeti. Please uh, be seated. Thank you. Dear members, uh, dear colleagues. Poštovani zastupnici i kolege, želim poželjeti dobrodošlicu svima sa našim kolegama iz nacionalnih e, parlamenta i također dobrodošli kolege iz Europskog e, parlamenta. Ovo je produžetak vašeg radnog tjedna, ovo je četvrtak i petak, hvala vam što ste nam se pridružili i što vas zanima tema ove konferencije i dobrodošli naši gosti. Ovo je vrlo važna konferencija koja se nastavlja na rad zastupnika Europskog parlamentu koji ovdje sudjeluju u radu e, našeg odbora u zadnjem sazivu, raznim istragama i bavimo se važnim pitanjima koji koji su također važni i za vas koji djelujete u nacionalnim parlamentima u zemljama članicama i zato mi je drago poželiti vam dobrodošlicu o demokratskom nadzoru obavještajnih službi u Europskoj uniji. Naš e, odbor e, LIBE organizira konferenciju zajedno sa odborom e, nadležnim, nadležnim za monitoriranje, te sa stalnim odborom P i stalnim odborom I Belgijskog zastupničkog doma, te zajedno sa nadležnim odborom iz Njemačkog Bundestaga te Talijanskog parlamenta. Potrebno bi za organizaciju ovog događaja bilo potrebno mnogo napora, drago mi je što smo uspjeli objediniti rad ovih triju parlamenta danas i drago mi je što su s nama također 38 članova iz 17 nacionalnih eh, parlamenta iz Europske unije i Norveške, uključujući predsjednika Belgijskog zastupničkog doma, gospodina Zigfrida. Dakle, tu su i predsjednici 14 odbora te pet podpredsjednika odbora. Dakle, Imamo tu e, mnogo parlamentaraca sa brojnim e, iskustvom. Također tu su ljudi iz različitih e, zemalja te predstavnici odbora LIBE. Ova tema je važna i za naše društvo, za naše građane. Naše obavještajne službe žele zaštititi demokratsko društvo od prijetnji sigurnosti. Međutim, demokratskom društvu oni se moraju nadzirati u skladu sa posebnim postupcima koji uzimaju u obzir njihovu posebnu prirodu. Cilj ovog sastanka je da se nadovezuje, se nadoveže na rezoluciju Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. vezano uz program nadzora SAD-a te na njegov utjecaj na temeljna prava građana Europske unije te na transatlantsku suradnju kada je riječ o unutarnjim poslovima tu je Europski parlament zatražio između ostalog organizaciju konferencije sa nadzornim tijelima koje se bave obavještajnim službama u iz europskih nacionalnih parlamenta. Te mi je drago da su s tri nacionalna parlamenta i njihova specijalizirana tijela prihvatili naš poziv na današnju konferenciju. Mislim da svi ovdje vidimo to kao važan korak u našoj daljnjoj suradnji, te želim još jednom dakle zahvaliti kolegu iz Belgijskog parlamenta koji je nadležan za nadzor stalnog odbora P i stalnog odbora I. Tu je dakle predstavnik Njemačkog Bundestaga te predstavnik talijanskog parlamenta koji se bavi pitanjima sigurnosti Republike. Slične konferencije su se održavale u Rimu, Briselu, Berlinu i nadam se da će se naša suradnja u buduće nastaviti razvijati. I sada bih eh, htio dati riječ eh, gospođi Solviti Aboltini, ona je predsjednica nacionalnog eh, odbora Latinskog parlamenta koji se bavi pitanjima sigurnosti, ona će nam dati nekoliko uvodnih riječi. Budući da se ova konferencija odvija tijekom Latinskog predsjedništva, mislim da je prigodno da nam se ona oprati na početku ovog događaja. Izvolite, gospođa Boltina. Thank you. Dear Mr. Moraes, distinguished guests, Gospodine Moraes, dragi gosti, dragi kolege, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo što sudjelujem na otvorenju konferencije koja se bavi e, pitanjima koji su tako važni za nacionalnu sigurnost. Kao što znate, e, Latvija se sada upravo ima prvo predsjedništvo e, Europskog vijeća, te se fokusiramo na pitanja koja su dijelom programa kao što su vidljivost i učinkovitost zajedničkih nacionalnih sigurnosnih politika kao tek cyber sigurnost. Također se tu bavimo i vanjskim aspektima protuobavještajnih službi. Želimo istaknuti da ćemo se uključiti i u druga povezana pitanja povezana sa stranim borcima, financiranjem terorizma te regrutiranjem terorista. Danas e, su nam prijete različite prijetnje od e, agresija koje sponzoriraju države do napada terorističkih organizacija. Tu su potom i e, samo radikalizirani teroristi, oni su svi prijetnja našem javnom redu. Pitanje sigurnosti u Europi se, pre, se preobrazio unatrag nekoliko godina. Ovoj sigurnosti prijete opasnosti sa istoka i juga. Rusija je nezakonito anektirala Krim te destabilizirala istok Ukrajine, to podriva sigurnost e, suverenih nacija na istoku Europe. Istovremeno ljudske tragedije e, te tražitelja azila na jugu Europe pokazuju, odnosno ukazuju na globalni problem koji se pogoršava ratnim stanjem na Bliskom istoku. Prijetnje međunarodnog organiziranog kriminala, e, problemi vezani u sigurnost cyber sustava, te teroristi pojedinci i organizacije te njihovo djelovanje na internetu traže da obavještajne službe nastave biti učinkovite u identificiranju, nadziranju i djelovanju protiv ovih prijednji prije nego što nam one naštete. Iz našeg iskustva mogu reći da su se nedavni teroristički napadi dogodili daleko od Latvije u Parizu, ali danas moramo priznati i da je osjećaj sigurnosti kod naših građana pretrpio veliku štetu. Naše obavještajne službe su one koje su nam pomogle u zaštiti, odnosno povećanju naše sigurnosti, to prije svega zahvaljujući međunarodnoj, e, suradnji. I to jasno pokazuje da koliko god smo međusobno udaljeni, da na, nas utječu globalne prijetnje i da moramo udružiti snage u borbi protiv istih. Demokracija ovih e, dana je također dovedena u pitanje. Stoga i obavještajne agencije moraju biti snažne i tajne. Moramo se također osigurati u zaštitu privatnosti pojedinca, te odgovaramo za sigurnost e, države. Dilema koju stvara potreba da se zaštite nacionalna sigurnost i privatnost može se riješiti samo putem mehanizma nadzora. I zato, to je ono čime se bavimo mi svi zastupnici. I ti mehanizmi se moraju javno razumjeti, moraju se imati u njih povjerenja, ali oni ne mogu uvijek biti transparentni. Nedavno sam e, srela kolege koji su rekli šalili, šaleći se da ljudi, da su ljudi u Latviji vrlo otvoreni kada je riječ o davanju e, svojih privatnih podataka velikim tvrtkama koje daju popuste u supermarketima, ali kada vlasti zatraže iste podatke kako bi ih zaštitili, oni odmah smatraju da je to kršenje privatnosti. I mi političari moramo raditi s javnošću na način kako bi cijelo društvo razumjelo koja su opća pravila da, e, i da se pobrinemo da se pravila slijede. Ja sam uvjerena da je neovisni nadzor e, jako važan kada je riječ o zadržavanju povjerenja javnosti u rad obavještajnih službi. Taj njihov rad mora ostati tajan zato što bi inače mogao naštetiti njihovom djelovanju i osoblju koje je tamo zaposleno. Moramo držati na umu i da osnivački ugovori jasno vele da je nacionalna sigurnost e, u nadležnosti zemalja članica, ali također moramo prihvatiti činjenicu da moramo pronaći sredstva kako se boriti protiv globalnih prijetnji te protiv radikalizacije i terorizma te moramo pojačati međusobnu suradnju. Moramo odlučno i pozitivno ono, sudjelovati u parlamentarnoj i javnoj debati o, o, o nadležnostima koje su potrebne našim obavještajnim agencijama da bi one obavile svoj posao, da bi nas, da čuvale naše e, države. Ideja sigurne i prosperitetne Europe je e, cilj od samih početaka Europske unije, od kada je ona osnovana. I ta ideja je osnovala, o, objedinila sve europske zemlje. Ja vjerujem da se ta misao danas nije promijenila. Mir, prosperitet, stabilnost su okvir koji će nam omogućiti da pronađemo bolja rješenja na promjene s kojima se danas suočavamo i s kojima ćemo se tek suočiti. To znači jako Europu, a njezina stabilnost ovisi o našoj vještini da zajedno surađujemo na svim razinama. Moramo moći uvijek raditi za javno dobro i manje se koncentrirati na individualne ambicije. Uvjerena sam da ćemo danas čuti velik broj e, naprednih ideja kako ostvariti bližu suradnju, a kroz nju ćemo uspjeti povećati e, razmjer međunarodne suradnje. Nadam se da ćemo imati podonosnu konferenciju. Hvala vam na pažnji. Thank you very thank you Hvala vam, gospođo abultina Hvala vam što ste naglasili koja su ova glavna pitanja kojima ćemo se danas baviti. Sada ćemo otvoriti prvu našu sesiju o posljedicama nadzora tajnih službi u svijetu koji se stalno mijenja. Da ću riječ gospodinu Sigfritu Brakeu je također e, zaslužan za nadzor stalnih odbora P i I. I prije nego što mu dam riječ, ukratko ću vam pred, predstaviti program našeg, e, naše konferencije. Htio bih pozvati i sve e, zastupnike koji žele sudjelovati u raspravi da nam to što prije naznače na početku svake sesije, odnosno radionice sustav pomalo složen, imamo, glasačke, imamo e, kartice različitih boja koje odgovaraju pojedinom dijelu sastanka i za ovaj dio sastanka iskoristit ćete ružičasti papir, plavi je za prvu radionicu i čini se da članove, za zastupnike Europske parlamenta je dovoljno da samo podignu ruku Dakle, tijekom ove rasprave koristite ružičasti papir. Ja nisam izmislio ova pravila, takav jednostavno postupak. Ali, gospodin Brake, ja ćemo iskoristiti pravo na diskreciju. Koliko želite podići ruku za nas je to sasvim u redu. I prije nego što nam se obratite, ukratko nam kažete odakle ste, i na svoje ime jer se nismo pojedinačno upoznali. Nakon prezentacija uzet ćemo javljanje za riječ dvaju članova nacionalnih parlamenta, nakon kojih će slijediti jedan evropski zastupnik i tako dalje, ali mi ćemo se osigurati da, ukoliko je to moguće, da čujemo doprinose svakog od vas koliko to bude moguće. Zato vas molim da budete što je kraći mogući kako bismo imali živu raspravu, kako bi što više ljudi moglo sudjelovati u raspravi. I konačno želim vas podsjetiti da vas srdačno pozivamo na prijem koji će se organizirati nakon popodnevnog dijela sastanka, odmah ovdje izvan sale za sastanke, dakle to je nešto čemu se možemo radovati. I nakon svih ovih najava dajem riječ e, predsjedniku Brakeu, ko će predsjedati idućim dijelom sastanka. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine Moraša, dragi gosti, dame i gospodo. Čast nam je da vas možemo gostiti danas u Briselu, u srcu Europske unije, na ovu izuzetno važnu konferenciji. Ona važna zato što sam uvjeren da se teme o kojima ćemo danas razgovarati i sutra, da mogu, da, da će se njihova važnost povećati u budućnosti. Nakon izvješća odbora za unutarnje poslove, i njegovoj rezoluciji 12. ožujka 2014. Europski parlament je jasno istaknuo koji su nedostaci u demokratskom nadzoru obavještajnih službi. Prije svega čini se da nacionalni mehanizmi nadzora i tijela da se nisu prilagodili ili su se nedovoljno prilagodili brzom političkom i tehnološkom razvoju tijekom zadnjeg desetljeća. Drugo, Ovaj nadzor trenutno, se trenutno provodi samo na nacionalnoj razini, unatoč povećanju razmjene informacija između obavještajnih službi europskih zemalja članica, između zemalja članica te između zemalja članica i trećih zemalja. I konačno, povećava se jaz između razine međunarodne e, suradnje s jedne strane i nadzora koji ograniče na nacionalnu razinu, s druge strane, a to rezultira u nedovoljnom i nedovoljno učinkovitom demokratskom nadzoru. Drugim riječima, situacija nije ružičasta. Različita nacionalna nadzorna tijela su često vrlo precizna, u svom nadzoru i kao predsjednik e, takvog tijela u Belgiji mogu reći da smo mi ocijenili i pozabavili se e, o podacima koje je iznio Snowden vezano uz belgijske tajne službe. Međutim, potrebno je pojačati međunarodnu suradnju, a to obuhvaća i potrebu da se nacionalna nadzorna tijela uzmu u obzir ove e, posljednje razvore situacija. U netako dalekoj prošlosti Hans Born i Loh Johnson, oni su stručnjaci po, za ovo pitanje, izlistali su pet karakteristika učinkovite kontrole. Prije svega, zaduženo tijelo mora djelovati neovisno od eh, drugih razina vlasti, osim toga, ono mora biti slobodno u odabiru eventualnih istraga i nadzora koje žele poduzeti. Treće, mora imati pristup svim povjerljivim dokumentima i informacija. Mora biti kadro sačuvati tajne. I peto, mora imati dovoljno ljudi, dovoljno kadra, te dovoljno pravne moći i financijskih resursa. Ja podupirem sve ove točke koje sam naveo. Ja sam uvjeren da s obzirom na trenutan razvoj situacije da se ovih pet karakteristika samo djelomično ogleda u stvarnosti. Ostalom još uvijek nedostaje međunarodni kontekst. U svojim širokim preporukama Europski parlament eh, je vrlo precizan vezan uz ova pitanja i citiram, komisija traži povećani nadzor i suradnju Europskoj uniji, naročito kada je riječ o prekograničnoj dimenziji. I osim toga, traži od zemalja članica da razviju suradnju između njihovih nadzornih tijela. Mnogo se pisalo vezano uz ovu temu prošlosti, međutim praktične inicijative uz izuzetak nekoliko bilateralnih e, kontakata su ostale mrtvo slovo na papiru. Inicijative Europskog parlamenta organizacije ove konferencije može biti samo nešto što možemo pohvaliti. Sada je vrijeme za nacionalna nadzorna tijela da prihvate ruku koja im je pružena. Dame i gospodo, želim vam svima kvalitetno jutro i e, posebno plodonosne rasprave. Uh, Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je sada najaviti i dati riječ gospođi Ilki Salmi, ona je direktorica Europskog centra za analizu obavještajnih agencija, ona nam je, nažalost, priopćila da će nas morati napustiti u 10 sati, te mu sada dajem riječ. Mr. Chairman, distinguished members. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici nacionalnih i europskog parlamenta, prije svega zahvaljujem na prilici da vam se jutros obratim. Mislim da je vrlo važno za Europu da možemo ocrtati što mi zapravo radimo, kako provodimo naše aktivnosti, osobito s obzirom na to da čini mi se da ponekada u Briselu postoje određene pogrešne predođbe, pogrešno razumijevanje naših aktivnosti. Pokušat ću svoje kratko izlaganje podijeliti u tri dijela. Prvi će ocrtati naše aktivnosti. Kako smo organizirani, čime se bavimo. Nakon toga reći ću par riječi o razlikama između naših aktivnosti i aktivnosti nacionalnih obavještajnih i sigurnosnih službi. Tu moram spomenuti da sam ja bivši ravnatelj finske obavještajne službe, tako da sam vidio zapravo tu drugu stranu priče i pretpostavljam da znam nešto o tome čime se bave nacionalne službe. I konačno reći ću još par riječi o suradnji sa Europskim parlamentom, kako je ona organizirana i koja je pravna osnova za naše aktivnosti i koja je e, argumentacija iza toga, kakve smo e, rezultate imali do sada ili od strane parlamenta ili komisije što se tiče aktivnosti. Pokušat ću biti kratak, s obzirom da nažalost imam e, goste koji su došli iz daleka i u 10.30 da moram dočekati u svom uredu, e, pa kako biste imali vremena za komentare, pitanje, bit ću kratak. S obzirom da sam finac, imam 20 godina iskustva u obavještajnim pitanjima, mislim da mi to neće biti preteško. Ako započnemo sa našim aktivnostima, e, Dakle, mi smo prije svega e, jedna uprava unutar Europske službe za vanjsko djelovanje, imamo oko 80 zaposlenih danas iz gotovo svih država članica Europe, još uvijek imamo nekoliko obavještajnih sigurnosnih službi koje još nisu uputile svoje nacionalne stručnjake u našu službu, no rekao bih da je većina službi zapravo prisutna. I tako reći s obje strane i što se tiče interne dimenzije obavještajnih službi i nekih sigurnosnih. Jedna stvar koju u samom početku uvijek volim naglasiti, mi nismo agencija s operativnim sposobnostima. Dakle, ne prikupljamo informacije, nemamo pravo koristiti e, takve mjere i ne prikupljamo osobne podatke. A to su zapravo, to je ona ključna razlika kad uspoređujemo naše aktivnosti s onima samih agencija država članica i to također mislim da je zapravo e, relevantno, ključno što se tiče nadzora i kontrolnih mehanizama nad našim aktivnostima. Prošle godine proizvali smo oko 500 e, obavištajnih procjena, one su vrlo strateške u svojoj naravi, e, mi nismo u dakle, pružati operativne ili taktičke obavištajne podatke, ovdje se radi više o srednjoročnim ili dugoročnim procjenama, događaja ili pojedinih zemalja, regija, koje bi mogle utjecati na sigurnost e, Europe ili europske interese. Mi se uglavnom usredotočujemo na prostor van Europske unije. Jedno pitanje gdje se bavimo Europskom unijom je povezano sa borbom protiv terorizma i kibernetičkom sigurnosti. Organizirali smo u dva odjela, onaj ključni se bavi analizom. Kao što sam spomenuo, e, danas imamo oko 45 upućenih nacionalnih stručnjaka iz obavještajne zajednice samih država članica, a uz to imamo određene e, službenike Europske unije, ljude poput mene sa određenom pozadinom u obavještajnim pitanjima, no koji sada dakle e, su privremeno zaposleni za Europsku uniju. odjel za analizu, dakle podijeljen je u sedam pododjela od kojih su četiri regionalna, tri tematska i naši glavni klijenti naravno su visoka predstavnica gospođa Mogherini, no istodobno pružamo i sve e, svoje usluge, odnosno izvješća drugim e, osobama koje donose odluke, primjerice predsjedniku komisije, vijeća i višim službenicima u komisiji i naravno u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Također izvještavamo radne skupine vijeća. E, preko 200 takvih izvještaja imali smo prošle godine, dakle znatan broj koji se bavi različitim temama i kao što sam rekao preko 500 pismenih izvještaja tijekom prošle godine. Dakle, kada pogledamo izvore, kao što sam rekao, mi nemamo mogućnosti prikupljanja podataka, tako da se oslanjamo na doprinose koje dobivamo iz službi država članica. I to je e, situacija gdje zapravo imamo monopol i u tom smislu e, radimo i sa civilnim institucijama. Dakle, mi dobivamo, prošle godine smo dobili tisuće doprinosa takve vrste, dakle pozamašan broj i ja sam četiri godine već uključen u ovo, tako da mogu reći da se količina i da se kvaliteta toga povećala, tako da postoji jasna posvećenost e, drž agencija država članica koje nam pomažu kroz svoje doprinose kako bi nam pružile najnovije obavještajene podatke za donošenje razine odluka na razini Europske unije. A ja to osobno vidim kao nešto što je doista e, vrlo velika vrijednost i pretpostavljam da visoka predstavnica i predsjednici također smatraju to takvim. Također oslanjamo se na javno dostupne informacije. Dakle, naši drugi odjeli, takozvani vanjski odnosi i opći odnosi, bave se sa tim open source izvorima i kao što sam spomenuo, mi nemamo pravo baviti se bilo kakvim tajnim mjerama, operacijama, što znači da možemo samo pristupiti informacijama koje su na slobodnom raspolaganju. No, to je samo po sebi već vrlo korisno. Treći važan izvor naših procjena su izvješća e, izaslanstava Europske unije. Kao što možda znate, 140 ih imamo diljem svijeta i izvješća tih delegacija su nam od velike vrijednosti za naš rad. Jedina e, Osobnost je zapravo suradnja sa Europskim satelitskim centrom u Španjolskom gdje imamo pristup e, fotografijama koje dolaze e, od Europskog satelitskog centra što nam je također vrlo vrijedno osobito tijekom nedavnih kriza e, na granicama Europe. Na sve svemu imamo vrlo usku suradnju i sa vojnim osobljem Europske unije, EUMS, koja također ima e, svoje ravnateljstvo za obavištena pitanja. I u većini slučajeva naša rad je suradnja sa našim vojnim pandanima i to je zapravo prilično jedinstvena organizacija, e, ne samo Europske unije, već i na globalnoj razini i to je dakle zapravo bila želja naših glavnih klijenata E, da pružamo obavještene podatke e, kroz svojevrsni one-stop shop. I ja osobno zaista vjerujem u taj koncept gdje se može povezati i vojni i civilni aspekt u izvještavanju o vojnim pitanjima kakvim se mi bavimo. Već sam spomenuo razlike Dakle, mi nismo operativna agencija, niti imamo mogućnost prikupljanja podataka, tako ni osobnih podataka, tako da što se tiče privatnosti i zaštite podataka, ova zadnja točka je vrlo važna e, za imati na umu i shvatiti kakvo je stanje e, s našim centrom. E, da budem vrlo iskren, za provođenje naših aktivnosti to pravo nam niti nije potrebno. Naše izvješća nisu takva da bismo ikada trebali, po mojem mišljenju barem, baviti se osobnim podacima pojedinaca. Mi, samo, mi kao što sam rekao, bavimo strateškim analizama i rijetko kada bi pojedinci igrali važnu ulogu e, na taj način da bi nam trebao biti određeni takav dosije potreban za pojedine osobe. Ako se ukratko dotaknem onome što je rečeno o našim aktivnostima, a spomenuta su izvješća o nadzoru, programu nadzora američkih obavještajnih službi, gdje je izvjestitelj bio gospodin Moraes. Postoji jedna jasna izjava koja se zapravo dotiče uloge Intcen centra i toga kako bi se trebalo nadzirati naše aktivnosti. Dakle, dopustite da citiram dio tog izvješća. Izvješće potiče visoku predstavnicu da redovito obavještava o aktivnostima Europskog obavještajno-analitičkog centra INSCENA koji je sastavni dio Europske službe za vanjsko djelovanje odgovornim tijelima parlamenta uključujući bavljanje bavljenje punim pridržavanjem pravila pri zaštiti osobnih podataka kako bi se omogućio poboljšani nadzor parlamenta onim eksternim politikama, vanjskim politikama Europske unije potiče se komisija visoku predstavnicu da se predloži prijedlog za pravnu osnovu za aktivnosti Intcena u slučaju da bilo kakve operacije ili buduće nadležnosti u području obavještajnih podataka ili prikupljanja podataka koje sam centar provodi budu predviđene, a koje bi mogle imati utjecaj na unutarnju strategiju sigurnosti Europske unije. Dakle, to je e, uvjetno u tom smislu da ukoliko bi se naše aktivnosti pretvorile u više operativne aktivnosti, da bi tada trebalo postojati jasan mehanizam i za nadzor. Trenutno to nije slučaj, niti vidim da bi u predvidivoj budućnosti to moglo biti tako, vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Komisija je na ovo izvješće reagirala i tu se zapravo bavimo pitanjem naše pravne osnove, a kao što sam spomenuo, Incent je dio Europske službe za vanjsko djelovanje i u tom smislu pravni temelj je već pružen odlukom vijeća koja postavlja organizaciju i funkcioniranje službe za vanjsko djelovanje. I podrazumijeva se da zaštita podataka i pravila privatnosti koja postoje u toj odluci se naravno primjenjuju i na centar Incent. I rekao bih jednu stvar za kraj koja se svako toliko pojavljuje, bar kada se ja govorim o našim aktivnostima, a to je pitanje e, imamo li mi mogućnost kontrolirati te doprinose koji dolaze od država članica. Jedna je stvar da su svi ti doprinosi na dobrovoljnoj osnovi koji dolaze od obavještajnih službi država članica i nema nikog mehanizma. Možemo samo e, zatražiti podatke, ne možemo e, službeno doći do njih i tu moramo biti jasni. Također nemamo pristupa e, načinu na koji se prikupljaju te, informacije ili koji se sustavi koriste za takvo prikupljanje. A europski sud u svojem mišljenju 2013. spomenuo da načelo međusobnog povjerenja između država članica je nešto što je temeljne važnosti u zakonodavstvu Europske unije, a to se pak nadovezuje na činjenicu da države članice ne mogu provjeravati E, jesu li druge države članice poštivale temeljna prava koja Europska unija jamči i mi se na to također oslanjamo. Dakle, početna točka je da svi obavještajni podaci koje mi dobivamo su prikupljeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i u skladu s obvezujućim međunarodnim e, uredbama, konvencijama koje se time bave. Tako da i to nešto što je važno istaknuti. I za kraj, dakle, mi nemamo mogućnost e, zatražiti službeno, ali možemo e, zamoliti, dakle, mi šaljemo e, takve molbe svake godine i dobivamo na tisuće odgovora, doprinosa i ono što je također vrlo važno, Danas također dobijamo velik broj doprinosa bez ikakvih molbi, što pokazuje posvećenost samih agencija država članica da podrže e, ovaj proces donošenja odluka na europskoj razini. Zahvaljujem na pažnji. Thank you, Mr. Salmi, and thank you for your... Hvala vam, hvala na odličnom pregledu vaših aktivnosti. E, dame i gospodo, e, kao što sam rekao, gospodin Salmi nas mora napustiti sada u 10 sati, pa bih predložio da ukoliko ima pitanja za njega, da mu ih odmah postavimo. Dakle, ukoliko imate ikakvo pitanje za gospodina Salmija, molim vas da dignete ruku ili karticu, pa ćemo to sada učiniti. Izvolite, gospodin Vos. Ili ne. Ja sam e, gospodin Sanchez iz Španjolskog parlamenta. E, gospodine ja bih pitao u tri navrta e, ste to spomenuli, pa vjerujem da je vi smatrate važnim činjenicu da ne prikupljate podatke na osobnoj razini pojedinaca i Radi se također o dobrovoljnom prenosu podataka od nacionalnih obavještajnih službi. Čini se logičnim da bi europska tijela mogla poželjeti imati ovlaštenje da sama za sebe prikupljaju takve obavijesti i misle da je to mogućnost i da li bi bilo poželjno za europske obavještajne službe da mogu obratiti nacionalnim agencijama i njih izravno e, zatražiti određene podatke. Mislim da je to dobar način za funkcioniranje europskih obavještajnih službi. Možete li nam se samo predstaviti Ignacio Sanchez iz Španjolskog parlamenta? Pa, kolege iz nacionalnih parlamenta, imamo ovdje podvornike, tako da možete dati svoju karticu sa imenom e, podvornicima. E, dakle, imamo sovrstni interparlamentarni sukob ovdje gdje su naši zastupnici počeli davati svoje imena. E, vi slobodno kao nacionalni predstavnici parlamenta dajte svoju karticu s imenom podvornicima pa ćemo tako to organizirati. Još jedan govornik na popisu, gospodin Vos. Hvala lijepa. Kao prvo sam zabilježio da ne provodite vlastite operacije, pa stoga niti ne potrebujete kontrolu. Ali mene bi zanimalo, šaljete li vi vaša saznanja i natrag nacionalnim obavještajnim službama, ne samo službama iznad vas i što zapravo radite? Procenjujete li situaciju u pojedinim državama ili e, procenjujete li pojedinu situaciju za sigurnost e, ustanove Europske unije ili e, što se tiče operacija koje provodi Europska unija? I još jedno kratko treće pitanje. Surađujete li sa Europolom, sa Interpolom ili sa obavještajnim službama trećih zemalja? I bi li imalo dugoročno gledano smisla uopće provoditi neku operaciju na taj način ili bi bilo bolje da se sve operacije koordiniraju preko nacionalnih obavještajnih službi? Uh, ask um, Intfeld. Hvala. Predstavljam da samo postavljam pitanja sada Intfenu Dakle, moram reći da smo već mnogo puta raspravljali o ovome i do danas mi nije jasno što Incen radi. Vi ste brojali sve stvari kojima se ne bavite, a još mi uvijek nije jasno čime se bavite. I iskreno, ako kažete, mi smo svojevrsni poštanski pretinac gdje tajne službe odlažu svoje informacije koje drugi preuzimaju, to baš ne zvuči e, održiva s obzirom da imamo na umu da nekolicina nacionalnih obavještajnih službi u Europskoj uniji je prekoračila svoje ovlasti, e, špioniraju ljude iz drugih država članica, institucije drugih država članica, usko surađuju sa e, CIA-om američkim, čak i u nezakonitim operacijama. Mislim da ste vi sami izjavili nakon izvješća Europskog senata o operacijama CIA i dokazima o mučenju koje ono- je ona provodila, da vi niste imali način znati koji je izvor informacija koje dobivate. I zatim ovdje kažete e, da nadzor zapravo nije nužan jer samo se bavite administrativnim poslom. E, mislim da je krajnje vrijeme, već godinama pozivam na to, da se uvede odgovarajući nadzor to je i zadaća ovog doma i da nam je hitno potrebna veća transparentnost oko toga što se radi, kakvu vrstu informacija obrađujete. E, mislim da i naš španjolski kolega to spomenuo. Vi možda kažete da ne prikupljate osobne podatke, što ja vjerujem, no to nije isto kao i da kažete da ne obrađujete osobne podatke. Tako da mislim da vrlo pomno birate što ćete reći. Ja bih osobno bila za to da Incen postane punopravna europska institucija na unutar odgovarajućeg pravnog okvira, što uključuje i odgovarajući nadzor. Hvala. Zahvaljujem, zastupnica Loresten. Hvala vam. Ja ću se možda nadovezati na ono što je Sofija rekla o tome koji je zapravo vaš doprinos jer vi prikupljate znanje iz država članica, e, no, kako sam shvatila, vaša analiza se ne bavi državama članicama, već Europskom unijom kao takvom. Dakle, koja je ta unutrašnja sigurnost Europske unije, koje su glavne dimenzije, glavne prijetnje, e, govoreći općenito o Europskoj uniji, ne samo državama članicama. I konkretnije, koji dio toga e, se odnosi na kibernetičku sigurnost. E, I možda druga strana toga e, informatička sigurnost, jer je informatički rat nešto vrlo važno što se danas provodi. Dakle, u analizama koje vi provodite za Europsku uniju, koje su prijetnje Europskoj uniji u tom novom okruženju? Zahvaljujem i za kraj gospodin Stojči, Talijanskog parlamenta. Hvala vam, predsjedavajući. Htio sam pitati gospodina za mišljenje o mogućnosti jedinstvene obavještajne službe na Evropskoj razini, naročito kada je riječ o nekim temama. Dakle, mislim prije svega na cyber sigurnost i terorizam, nekada je riječ o gospodarskim aspektima gdje se zemlje međusobno i često natječu. I s tim u vezi, kako vidite ulogu Inkcena, jer to je uloga koja bi se trebala rekalibrirati kada je riječ o njenim trenutnim zadaćama. Hvala vam gospodine Stuči, gospođa Almi, gospodin Ilmi. Hvala vam, pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Ako sam dobro shvatio pitanje gospodina Sančesa o osnovnim podacima, to je povezano i sa pitanjem gospođe Intveld. vezano uz e, sadržavanje osobnih podataka. Mi ne procesuiramo osobne podatke, to vam jasno reći. I to nije niti potrebno kao što spomenuo za naše aktivnosti. A postavlja se onda pitanje što radimo sa tih 80 osoba ako, ne ima, ako nemamo takvu aktivnost. 500 izvješća, a mnogo od tih izvješća izađemo zajedno sa posebnim odborem Europskog parlamenta u suradnji sa visokom predstavnicom ona je ta koja se sastaje sa posebnim odborom kako bi raspravila našim aktivnostima. Mislim da je to dosta dobar okvir što se tiče funkcioniranja za sada. Prikupljanje osobnih podataka. Ja znam da Frontex i Europol rade pod drugačijim pravnim okvirom što se toga tiče i mislim da je za njihove aktivnosti mnogo bitnije da imaju taj manevarski prostor da se više bave osobnim podacima na europskoj razini. Za nas e, to nije tako. Jedno pitanje koje je postavio gospodin Bos, isto tako i jedan komentar i doista ja sam to trebao odmah i na početku spomenuti. Sva naša izvješća dijelimo i državama članicama i to putem dva kanala putem obavještajnih služba i putem ministara vanjskih poslova. Oni zaprimaju sve što mi izrađujemo, e, osim ovih briefinga koji su više personalizirani dokumente koje mi izrađujemo za visoku predstavnicu i za nekih znači, drugih ključnih klijenata. I stoga doista postoje jasni kanali koji idu i prema državama članicama. Kad nije, to jednostavna ulica, oni vide što mi izrađujemo drugo pitanje vezano uz sigurnosti europskih institucija, ne, mi nemamo odgovornost za to. Svaka institucija ima vlastiti odjel za sigurnost koji se bavi sa fizičkom sigurnošću ili sa sigurnošću osoblja u pojedinim institucijama, a isto tako i pitanjima vezanih uz sigurnost informacija. Kad kad ih možda savjetujemo vezano uz prijetnje, a to je povezano sa pitanjem vezano uz prijetnje kibernetičke sigurnosti. Mi smo eh, izradili nekoliko izvješća vezanih uz takve prijetnje i europske dionike i pokušavali smo tu prikazati širu sliku, dakle odakle dolaze te prijetnje, zašto se trebamo s time pozabaviti, koji su može interesi tih skupina kada pokušavaju doprijeti do informacije institucija. Pitanje vezano uz suradnju sa trećim zemljama imamo vrlo ograničenu suradnju s trećim zemljama i to se zapravo e, svodi na to da, kao što sam rekao, naše procjene temeljimo na doprinosima iz obvešenih službi država članica kako bismo išto podijelili sa trećim zemljama, dakle ne e, članicama Europske unije bi se morali vratiti e, onom tijelu koji je izvor samo informacije i dobiti njihov doprinos, a to je dosta složeno i znam da države članice žele te takve odnose imati izravno sa tim trećim zemljama. Stoga je naša suradnja u tom smislu ograničena i ne možemo podijeliti ništa što smo mi e, napisali. Slična je situacija i sa drugim međunarodnim organizacijama, primjerice onom koja je na drugoj strani ovog grada. Pitanje vezano uz budućnost. Treba li nam Europska obavještajna služba? Pa kao prvo ja mislim da je to E, toko veliko političko i pravno pitanje koje je izvan moje nadležnosti, ali rekao bih da trenutno to nije nešto što bi moglo biti postati stvarnost budući da je nacionalna sigurnost u nadležnosti država članica, a kada bi došlo do zajedničkog razumijevanja oko toga da se trebamo kretiti u tom smjeru, onda bi vijeće i države članice morale o tome odlučiti, a po mom mišljenju bi za to bilo, bilo potrebna i promjena Lisabonskog ugovora. I u tom smislu ne vidim da bi se to moglo vrlo brzo dogoditi. Također sam, si, sam dobio pitanje vezano uz naše aktivnosti, naše zabrinutosti. Pa da, točno je da već dugo ovome raspravljamo i sada bih htio s vama i sa predsjednikom odbora vidjeti bi li bilo moguće članovima odgovarajućih odbora e, da posjete Incen jedan dan, da vide sami kako mi izvršavamo naše aktivnosti, što smo radili u nekoliko godina. Kako bismo recimo pojasnili neka od tih nejasnih pitanja ili e, razloga za zabrinutosti koje možda još imate. Gospodine Brdavić, nadam se da sam više manje pokrio sva pitanja koja su mi postavljena. Da, hvala vam. Imate i izvrstan osjećaj za vrijeme, zato što je točno 10 sati. U svakom slučaju vam hvala što ste bili ovdje s nama. Dame i gospodo, imam sada zadovoljstvo čast predstaviti vam Davida Bickforda, e, bivšeg e, pravnog direktora sigurnost obavještajnih agencija MI5 i MI6. Izvolite, gospodine Bickforda. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam što ste me pozvali danas da ovdje budem s vama i to mi je iznimno velika čast. Europski sud za ljudska prava je postavio visoke standarde kada se radi o dobroj analizi informacija koje prikupljaju obveštajne agencije prije nego što oni mogu s njima eh, po, pitanju ih raditi. Obavještajne službe su prihvatile te visoke standarde jer inače mogu ograničiti ili zanemariti prava osoba koji dolaze te informacije. Tu se radi o tome da se povezuju fragmenti informacija iz različitih izvora, e, kad kad je teško, kad kad je opasno prikupljati takve informacije, a informacija se provjeri um, i provjerava se i tijekom analize prije nego što se zatim iskoristi. Što znači da Eh, je bitno da imaju visoku standarde analize. A elektronički nadzor je vrlo visok eh, element eh, s kojim se ti visoki standardi ispunjavaju. Moram reći da ovdje govorim o opsegu elektroničkog nadzora, a ne o davanju dozvoli nadzora tog nadzora, o čemu ću govoriti kasnije. Danas imamo nekoliko organizacija i skupina boraca za građanska prava koji traže da se jako ograniči opseg elektroničkog nadzora i oni kad kad citiraju tu zaključke vezanih uz sprečavanje terorističkih napada, ali tu se ne vodi računa o važnosti informacije koje dopuštaju službama da provode dugoročna istraživanja, isto tako i negativne informacije koje nam bolje dopuštaju da se fokusiramo na odgovarajuće ciljeve, to se smanjuje rizike da se prekrše prava nevinih osoba. U tom kontekstu moram reći da obvešne službe imaju dužnost e, da provode visoke standarde analize i pitanje koje naravno ostaje je je li ta analiza korisna. Da, ona je. Samo u jedinom kraljevstvu ove godine se svaki dan uhiti po jedan sumnjivac e, za počinjavanje turističkih dijela. Prošle godine je došlo do uhićenja 327 osoba, 600 osoba je napustilo kada su otišli u Siriju, a e, za polovicu njih e, službe nisu uopće znale. I svaki tjedan se za interneta skida tisuće stranica ekstremističkog materijala tu se radi o tome da se stvara korumpirani kult ljudi, da se regrutiraju neprilagođene osobe, ranjive osobe, kriminalci i to su zapravo oni ljudi koje bi skupine za građanska prava trebale zaštititi, e, ali e, zbog toga što traže ograničavanje nadzora, e, otežavaju da se smanji rizik od počinjavanja štete. A isto i sa terorizmom, sa organiziranim kriminalom, sa trgovinom ljudima, robovima i dječjom prostitucijom. Kada sam bio pravni direktor e, Britanske obavještajne službe, nije bilo nikakva tajna da sam imao vrlo kreativnu suradnju, dobru suradnju sa skupinama za građanska prava i stoga ih molim da ovom prilikom razmisle o tome što je bitno da zaštite svoje klijente, a ne čime mogu samo osvojiti e, naslovnice novina. Ono što je bitno je da postoji pravosudni nadzor za svaku vrstu nadzora e, koje provode obvešne službe i tijela provedbe zakona i da imamo nezavisan nadzor tih službi. Ravnoteža između države i e, individualnih osoba je sastavni predmet Europske konvencije o ljudskim pravima i slučaja, Leander protiv Švedske. Tu je sud priznao da postoji poteškoća da se teži pravo privatnosti naspram potrebe za e, informacijama obavještajnih službi e, putem provođenja prikrivenih e, intenzivnih mjera nadzora. Tu se govorilo o tome da je bitno, kako bi bilo koja agencija radila, da postoji razmjernost aktivnosti, prema riziku za nacionalnu sigurnost ili za e, gospodarsku dobrobit i da postoji nezavisan učinkovit nadzor cijelog sustava. E, to se kasnije onda još i nadalje definiralo, e, što sam uključio moje reference vezno za Leandar. Leandar je dakle pružio tu mogućnost da se postigne ta ravnoteža, a istodobno da se ograniči mogućnost zlouporabe. Zatim, nakon Leandra imali smo i slučaj Klas protiv Njemačke 1978. godine gdje je sud ustanovio da pravosudni nadzor za tajni, e, tajne operacije nadzora da je to najbolji ispit za ispitivanje te ravnoteže. Glavna misa te odluke je ta da e, imamo izvršne, izvršna tijela koja mogu tu interferirati, ali da bi zapravo pravosuđe trebalo biti tijelo koje se koristi u krajnjoj nužni za provođenje pravosudne kontrole kako bi se procijenila nezavisnost i nepristranost cijele procedure nadzora. Problem je taj da imamo veliki razvoj e, interneta, da imamo velike brzine, da se koristi vrlo sofisticirana enkripcija, na primjer kada se radi o dark webu. Teroristi i međunarodni e, organizirani kriminalci imaju pristup tim komunikacijama i oni to koriste kako bi zaobišli e, istege koje provode nadzorne službe, kako bi napali duše, kako bi podržavali naše zajedničke vrijednosti. Obavještajne službe su s pravom proširile svoje tajne operacije kako bi se borile protiv te opasnosti, a to je zatim dovelo do jedne spirale e, tajne upotrebe nadzora elektroničkih komunikacija. Danas e, imamo mailove, e, web domene, socijalne medije, internet, internetsko telefoniranje, telefoniranje putem mobitela i sve elektroničke metode komunikacije, dakle, a ne samo prisluškivanje telefonskih veza. Imamo isto tako sada Communications Data Plus koji je zamijenio Communication Data. To je jedna bogata slika jedne osobe koju dobivamo iz 100 mailova, 50 internetskih stranica i 20 e, SMS-ova koje jedna osoba svaki dan e, pošalje ili pogleda. Sve se to naziva metapodacima, ali ja smatram da je to dosta nejasno jer su communications data i communications data plus bolje reference. Zatim imamo isto tako i takozvani contact chaining gdje gledamo s kime osoba kontaktira te bulk personal data sets koji koriste široke baze podataka sa osobnim podacima o velikom broju ljudi. Dakle, pitanje je tko treba nadgledati i kontrolirati aktivnosti obvešnih službi. Neke kažu da bi trebalo ograničiti opseg Communication Data Plusa i da bi trebalo vršiti veći nadzor takve vrste um, operacija nego ono što e, proizlazi iz Europske konvencije ljudskih prava. E, a zatim drugi kažu da treba uključiti sve operacije elektroničkog nadzora, uključujući Communication Data Plus i da je dovoljno da izvršna vlast vrši nadzor sa parlamentarnom kontrolom. U Njemačkoj imamo zakon G10, a u Sjedinjemačkim državama od ovog tjedna e, se dozvole izdaju od strane sudaca e, na odgovarajućem sudu i Communication Data Plus podaci se mogu samo prikupiti ako postoji opravdani razlog za to i nakon što se kontaktira e, institucija koja je prijatelj sudova sve, te, ti postupci imaju svoje pozitivne strane, no uzavši u obzir možemo reći da imamo veliku zbrku, kao što bi možda rekli stalno i olio, e, kada se obručne sluge pokušavaju boriti sa terorizmom i kriminalom i kada se radi o prekograničnim slučajevima. Treba se vratiti samim temeljima, treba se vratiti odluci e, suda veznog uz e, Leandar, te ti standardi su već pokušali usvojiti ravnotežu, vidjeli su koje su to poteškoće, e, tako što su se uspostavili složene postupci za davanje dozvolje, dozvolje, ali što su složeniji ti postupci za davanje dozvole, to više vremena prolazi, a kada se radi o operacijama za borbu protiv kriminala ili terorizma, onda je vrijeme ključnog značaja. Trebalo bi možda vidjeti isto tako da službe za građanska prava traže da se ustanove novi nacionalni, međunarodni nadzorni e, mehanizmi, ali da to ne, nije u skladu sa onime što zahtjeva Leander. Leander kaže da treba jasno u nacionalnom pravu naznačiti da postoji, postoje tajne, tajni elektronički nadzor kojeg treba usuglasiti sa stvarnim nadzorom koje te agencije provuši i da sve to treba biti e, nadzirano od strane nezavisnih parlamentarnih službi ili nekog visokog tijela kako bi se ograničila zlouporaba. Klas e, pak smatra da bi pravosudna tijela trebala vršiti nadzor nad tim stvarnim operacijama nadzora, a Britanski odbor za nadzor ovršnih službi je nedavno rekao da se ne može uzeti u obzir nekakve zabrinutosti koje izvršna vlast e, izražava vezano s diplomatska i politička pitanja. E, nadamo se da će izvršna vlast moći uzeti u obzir te pravne zabrinutosti, a odbor je također rekao da se sudo, suci ne mogu smatrati odgovornim u tom smislu da dakle, ne postoji odgovarajuća mogućnost korištenja e, pravnih žalbi to je istina, ali službeni, službena parlamentarna tijela ili druga nezavisna tijela za nadzor imaju nadležnost u tom smislu. Dakle, ne može se dovesti u pitanje pravosudni nadzor za elektronički ili bilo koje druge vrste nadzora. S druge strane, britanski odbor smatra da se mogu koristiti izvršna tijela za elektroničke, elektronički nadzor. Stoga e, operacija borbe protiv terorizma i kriminala nisu samo u nadležnosti nadzornih službi e, tijela provedbe zakona, carine, tijela koje se bave migracijom i druge. E, druga tijela su također uključeni u to i mogu davati dozvole za provođenje takvog nadzora. Svi su oni pod pritiskom da javnost ostane sigurnom, a bitno je da izvršna vlast ne samo izrađuje politike vezano za to koliki se opseg tih tajnih eh, nadzornih operacija smije vršiti, nego da isto tako svakodnevno donosi odluke eh, za pojedine mete takvog nadzora. Tu se radi o borbi protiv organiziranih kriminala, ali postoje druge informacije koje se prikupljaju na druge načine, neke su toliko osjetljivi da se kad kad ne zna ko, ko smije zapravo znati za te informacije. Ti pritisci dovode u pitanje potrebitost i razmjernost e, koju agencije moraju primijeniti kada zatraže dozvolu i koje izvršna vlast treba uzeti u obzir kada izdaje dozvolu. To znači da se može smatrati da možda nemamo dobre osnove ili dobre odluke koje vrši izvršna vlast. E, javnost mora shvatiti da postoji ta potreba da se postigne ravnoteža između njihovih prava i prava države kao što se kaže u klasu. Imamo konvenciju gdje se kaže točno da se recimo neke mjere smiju koristiti samo kako bi se zaštitile demokratske institucije. S druge strane imamo ex post facto nadzor koji ne može istražiti u neko razumno vrijeme svaki slučaj e, provođenja tajnog nadzora. Sjećam se tu što je rekao gospodin Burton, koji je bio predsjednik e, odbora za elektronički nadzor, koji je rekao da se ne može uvijek znati je li njegov sud stvarno dobio sve potrebne informacije o tim aktivnostima. Ja cijenim integritet obavještajnih službi, ali ex post facto nadzor je nešto što nije uvijek potpuno jasno, kao što je gospodin Burton rekao. Ako smatramo da trebamo raditi po klasu, da trebamo imati pravosudni nadzor, onda se trebamo pitati kako bi to trebalo izgledati. Jasno je da imamo probleme koji se razvijaju iz uh, communication data plasa, bulk personal data setsa i tako dalje i da to znači da trebamo imati tehničke podatke koje bismo uključili u taj proces davanja dozvole. Što to znači? Znači li to da bi trebali imati službene pravosudne postupke za izdavanje dozvola kao u Njemačkoj, Švedskoj ili SAD-u ili da bi trebali imati brže metode e, sa uključenim tehničkim informacijama. Radi se o tome da sudovi, suci mogu davati nadzor, davati dozvole za operacije obavještajnih agencija kako bi e, se moglo kako bi se mogla postići teže između meta koji su cilj tih aktivnosti i onih čija prava bi mogla biti ograničena. Suci dakle moraju imati u vidu najnovije tehnološke i tehničke razvoje u tom smislu i moraju dobiti savjet od nezavisnih stručnjaka. To bi e, olakšalo pritisak sa izvršne vlasti, to bi zadovoljilo javnost i to bi zadovoljilo također i skupine za građanska prava, te bi bilo u skladu sa Leandrom i klasom. Taj prijedlog je možda dosta oštar, ali to je zapravo ono što trenutno sudovi koji izdaju dozvole i rade svaki dan, ali sa razlikom da se pokušava smanjiti rizik zlouporabe informacija uz to da postoji i pravna sigurnost za stvarni nadzor svaki dan jer, su, jer, je, jer bi pravosuđe bilo uključeno u svakodnevni posao nadzornih službi, znalo bi za aktivnosti, znalo bi za mete i za tehnološke parametre aktivnosti. A isto tako suci imaju veliko iskustvo kada se o tome da procijene dokaze i e, mogu procijeniti tu ravnotežu između države i individnih osoba. To što se mogu uključiti u bilo koju, koju razinu istrage mora se smatrati supravnim sustavom, nego onom kada obavještajna služba mora dobiti dozvolu od vanjskog tijela za izdavanje dozvole i kada same obavještajne službe procjenjuju je li to doista potrebno. E, naravno, kad kad je lakše da e, sudac koji je oprezan e, e, da on može bolje zaštititi rad obavještajne službe nego netko ko dolazi iz vanjskog tijela. Prošli put kad sam razgovarao sa kolegom iz Francuske sam pohvalio francuski sustav kao najbolji primjer koji znam, ali od tada vidim da je francuska vlada iznijela prijedloge zakonodavstva koje bi uništili taj sustav i koje bi izvršnu vlast stavili e, kao nadležno tijelo za izdavanje dozvola za elektronički nadzor. Tako bi Francuska postala sličnija u Jedinom kraljevstvu. Kao što je Mark Tevidik rekao, vrlo eh, uvaženi uspješan sudac eh, na području borbe protiv terorizma, eh, da će ovo novo, novo francusko zakonodavstvo dovesti u pitanje pravosudni nadzor ovih postupaka. A kao pravni direktor obještane, viši pravni direktor obještane službe, moram vam reći da to nije dobar napredak. Ja sam i dalje čvrstog mišljenja da trebamo imati najjednostavniji i učinkoviti način za provođenje elektroničkih i drugih vrsta nadzora od strane službe za prikupljanje obavještajnih informacija i provodbi tijela i da bi im trebali omogućiti putem nezavisnih tehničkih stručnosti e, i ex post facto nadzor. Hvala vam, gospodine Bigford, na ovim vrlo izazovnim novim razmišljanjima. Da, mi gospodine, imali pitanja? Gospodin Vojđ želi postaviti pitanje. Zastupnik Europskog parlamenta. Yes. Yes, please. Ja. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Bigford. Sie haben sehr interessante Äußerungen dazu gemacht. Ach, hallo. vam. Gospodin eh, Bigford, vi ste iznijeli jako zanimljiva stajališta vezano uz određene kanale koji se ne mogu, kojima se sad ne može javno raspravljati, sigurno ste imali na umu i Njemačku i Ukoliko pogledate određene propise, mogu se, mogu se ostvariti prisluškivanja tvrtki, bilo privatnih, bilo državnih, ali gdje je onda kontrola? Zato što njemačke zastupnike ne može nadzirati strana obavještajna služba. Dakle, ove metode presretanja podataka prisluškivanja, jesu one predmet kontrole ili ulaze unutar ovih e, osjetljivih pitanja koji se ne mogu spomenjati i ne mogu biti predmetom istrage. Hvala vam. Zastupnica Interveld. Prije svega pitanje za vas, ukoliko smijem, kao imam jednu općenitu primjedbu. Malo me zabrinjava kada slušam ovaj panel, imali trebali smo raspravljati o nadzoru, a sada dosta smo samo čuli gdje nadzor nije potreban, odnosno čuli smo se čak o situacijama gdje je on opasan. Pa iznenađuje me da su tajne službe poput bankara, one su nevoljke učiti iz loše prakse, nepravilnosti kojima smo svjedočili tijekom zadnjih godina. Vidjeli smo kako se tajne službe ponašaju, poput kauboja. To me šokirala je početna izjava gospođa Aboltine. Čini se da vi uopće ne razumijete provjere, demokratski nadzor, građanske slobode, pa tajne službe rade za ljude, a ne obrnuto i zato imamo demokratski nadzor i to nas razvoja od diktatora. Svi vele da je sve krasno, tako smo dosta čuli, a što je sa situacijom vezano uz hakiranje Belgakoma i što je sa istragom vezano uz mikrofone koji su pronađeni u zgradi vijeća ovdje u Briselu, to je bilo otkriveno prije deset godina, a i dalje ne znamo što se dogodilo. Je li istina da su tvrtke koje su se bavile istraživanjem hakiranja Belgakoma, Fox IT iz Nizozemske, da im je rečeno da prestanu sa istragom, zato što su skoro otkrili neke stvari i čini se da belgijske e, vlasti ne žele dosađivati, provocirati Amerikance i zato to stoji negdje u nečoj ladici. Još jedno pitanje za sve vas. Kako možete reći da nadzor nije potreban i da je ono što imamo dovoljno kada znamo za Belgakom prizmu, kad znamo za izručivanja CI i slično i niti jedna evropska vlada još zato nije odgovarala. Niti jedna vlada, a svi znamo da su zemlje članice bile informirane i u to uključene. Što je sa suradnjom između Bundesnachrichtendiensta i američke NSA i popis je dug? Ono što smo vidjeli zadnjih godina to je odavanje e, podataka vezano uz prekoračenje ovlasti tajnih službi, a vi sada ovdje poručujete da nadzor ometa vaše istrage. Mislim da je konačno došlo vrijeme da se uspostavi odgovarajući nadzor i gospodin Vojt ima pravo kada ističe da problem nisu nadzorni mehanizmi na nacionalnoj razini ili nacionalne obavještajne agencije, već prekogranična suradnja između tajnih službi koja ne podliježe niti jednoj vrsti demokratskog nadzora, a vi biste trebali štititi našu demokraciju i našu slobodu. Ja sam izuzetno zabrinuta. Thank you, Hvala vam, zastupnice Intfeld. Feld. Uzet ćemo je sad još neka pitanja. Gospodin Hans Christian Ströble iz Njemačke. Please. Ja, <clears throat> mein Name ist Ströble, ich bin mit... Moje ime je Ströble, ja sam zastupnik Njemačkog Bundestaga, Njemačkog parlamenta i tamo sam i član e, odbora za kontrolu nad obavještajnim službama te član odbora za istraživanje skandala veznih uz NSA. A tu su gospodin Brake, a i sada gospodin Bigford zatražili da se uvede pojačan parlamentarni nadzor. A gospodin Brake je već malo prije rekao da imamo povjerljive podatke koji se trebaju prenijeti parlamentarnom odboru za nadzor obvežnih službi kada treba napraviti takvu kontrolu, ali kako će to izgledati u praksi? U praksi to naime izgleda tako da ako njemačka vlada treba prenijeti e, istražnom odboru povjerljive podatke, vlada Ujedinog kraljevstva zatim prijeti s time da će prekinuti odnose između obavještajnih službi ukoliko njemačka vlada predate te povjerljive dokumente istražnom odboru Bundestaga. To se događa u praksi, a ono drugo sve je teorija. Ja ne razumijem zašto se Europski parlament i pojedinačni nacionalni parlamenti ne bave više s time. Da u Njemačkoj trenutno imamo opravdanu sumnju da je NSA pri svojim operacijama prisluškivanja u Europi uz pomoć Njemačke obavještajne službe špionirala europske institucije, dakle institucije Europske unije, europske političare, prije svega francuske političare i e, europska poduzeća. To se uopće ne gleda i to pokazuje koliko je važna suradnja između država članica na ovom području sigurnosti i rada ovršnih službi. Moramo naći načine na koji bi obavještajni odbori parlamenta mogli usuglasiti svoj, svoj rad, inače se nećemo moći obraniti od takvih e, širokih pokušaja špioniranja, prije svega od strane NSA, ali i od strane drugih vanjskih službi. Hvala vam, gospodin Moris. Hvala vam. Moje pitanje je upućeno gospodinu Pickfordu vezano uz parlamentarni nadzor, ali prije tog pitanje da se nadoveže na ono što je kolegica Interveld. Najprije e, nisam dala izjave, ja sam samo uveo konferenciju Europski parlament nema izravne oblasti u nadzoru, dakle mi možemo pokrenuti određene istrage, vidjeti što se događa kada je riječ o parlamentarnom nadzoru. Gospođa je dala jedan primjer ono što se događa u Belgiji, a mi tražimo učinkovitiji nadzor. I vidite da što je ono što govorimo, mi koristimo svoj politički utjecaj kako bismo istrgnuli anakronu situaciju koja se eh, odvijela u nekim zemljama članicama, tražimo učinkoviti, odnosno zagovaramo učinkovitiji sustav. Ali nemamo pravne ovlasti u tom području. Gospodinu Bigfordu bih uputio jedno pitanje. Zahvaljujem vam na jako detaljnoj prezentaciji. Ne znam je li e, Sofija isto to primijetila, ali mislio sam da će on reći neke detalje o parametrom nadzoru, a on je rekao nešto o dinamici danas Evo Francuska se nalazi u situaciji koju trenutno imamo u Ujedinjenom kraljevstvu. Imamo jako složenu situaciju. Imamo osobno prikupljanje informacija. A opet jako anakron i osnovni parlamentarni nadzor. Mogu vam postaviti to pitanje, gospodine Bigford, parlamentarci se ne mogu nositi s ovim ogromnom zadaćom, jako bi imali mogućnost za to i moje pitanje je, e, vidim, zbunjuje ovo usvajanje u Francuskoj sličnog modela, zalaželite se vi za ovaj model, ukoliko to nije slučaj, neće li i suci već li suci suočiti s ovim problemima u znanju kod postoji, vi ste onda govorili i o ex post analizama, oni neće moći držati korak sa situacijom koje se zbivaju recimo u Ujedinjenom kraljevstvu, ministar za unutarnje poslove može dati brzo dozvola, vrlo, vrlo kratkom vremenu i suci se nećemo moći nositi sa tim obimom posla. Dakle, kako bismo parlamentarni nadzor trebali predložiti. Što se tiče Europskog parlamenta, želimo se nadovezati na naše izvješće. Mi smo svi svjesni postojanja tehnološkog i demokratskog deficita, znamo da je to stvarnost u nacionalnim parlamentima kada se morate nositi svojim teškim situacijama. Moje pitanje je za vas koji će model funkcionirati jer ne znam da li bi ovaj pravosudni model funkcionirao. Vidimo ono što se sada događa u Francuskoj jer vi idete ka britanskom sustavu koji je prepun problema. Dakle, idete unatrag i to je moje pitanje za vas. Thank you, Mr. Uh... Hvala vam, gospodine Moraes. A pa uzet ćemo sva pitanja, gospodine Bigford. Iz Rumunjske. Mm, za gospođo Kalimenti. Yes, please. Domnule președinte, mm, gospodine predsjedavajući, dragi kolege, Ova konferencija je za mene izuzetno važna. Zato što je riječ o suradnji obavještajnih službi i borbi protiv terorizma. I zbog toga je ovaj naš današnji susret tako važan. Svi se slažemo u tvrdnji da treba postojati parlamentarni nadzor obavještajnih službi upravo kako oni ne bi umakli građanskom nadzoru. I o tom elementu se e, jako puno raspravlja i u rumunjskom parlamentu. Lisabonskim ugovorom Evropski parlament je dobio neke nove ovlasti. Međutim, na evropskoj razini nemamo koordinaciju i komunikaciju između pojedinih obavještajnih službi. E, e, mislim da je to jedna velika praznina koju imamo u Europi s obzirom na izazove s kojima se suočavamo, a ovdje mislim prije svega na nezakonitu migraciju sa sjevera Afrike prema Europi, naročito kroz Italiju i Grčke. A pritom mislim i na ono što se događa na istoku Europe i mislim prije svega na agresiju Rusije na Ukrajinu. Dobro je što su postavljena određena pitanja, izrazili smo zabrinutost s obzirom na ono što poduzima američki NSA. I putem nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta trebali bismo dobiti odgovore na pitanja koje smo postavili. Zasigurno su ovi navedeni elementi pozitivni i na koncu SAD je naš saveznik u NATO-u. što je ono što sam primijetio? Svi dokumenti sa stajališta pokazuju da nas je strah nezakonite migracije, terorizma, imamo puno straha, ali nije nas strah agresivne države koja u ovom trenutku napada jednu evropsku zemlju. Jasno je da ovdje mislim na Rusiju. Zemlje istoka Europe u ovom trenutku. Izložene su eh, ne prijetnjama kibernetskim napadima, već su eh, zbilja u pravom kibernetskom ratu, to znamo. Na sastanku u Vilniusu Rumunjska je povjerena zadaća da koordinira sustavima kibernetske obrane Ukrajine to je nešto na što smo posebno ponosni. Ali pitanje koje želim postaviti je sljedeće. Koji je evropski odgovor na ovaj veliki informatički napad Rusije na Europu? to se ne tiče samo istočne Europe, već čitave Europe. I to čini se nikoga ne zabrinjava. situacija nije mirna. Rusi se pripremaju na idući korak na okupaciju regije Mariopolja. Situacija e, se neće smiriti elektronski rat kojem smo izloženi, koji uporno nastavlja Rusija sa svim raspoloživim sredstvima, taj rat će se nastaviti i zasigurno obaveza svake zemlje da na to odgovori, ali ja mislim da bi Evropska unija trebala dati jedan kolektivni odgovor na to. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala Kodomorajsu i našim službama koji su predložili ovaj sastanak. E, svakako da smatramo da je suradnja vrlo dobro došla. E, ona je institucionalno gledano zapisana između našeg parlamenta i nacionalnog parlamenta, ali to je isto tako nešto vrlo važno budući da su ove rasprave vrlo aktualne, e, da su prijetnje vrlo stvarne i prijetnja od napada nas dovodi do toga da razmišljamo o, ovom o toj demokratskom teži koju moramo pronaći u našim sustavima nadzora, jer svi predstavljamo demokracije koje u pojedinim državama članicama sada slabe i mm, gdje vidimo da se koriste neka velogranična rješenja. Vi ste u više navrata e, spomenuli prijedlog zakonodavstva koje je početkom svibnja usvojeno u e, nacionalnoj skupštini u Francuskoj gdje imamo hitni postupak. Ne bih sada to komentirala. Mislim da iz, mo iz Francuske, iz moje države, ne postoji niti jedan parlamentarni zastupnik koji je za to, to je vrlo žalosno, ali sada imamo to aktualno pitanje, to, o tome se sada spravlja u Senatu i to će se vjerojatno otegnuti preko ljeta. Taj zakon se naziva imenom predsjednika François Hollande i dovodi u pitanje ustavne nadležnosti Ustavnog suda. O tom prijedlogu se sada raspravlja, ali zasigurno će biti usvojen i to nam predstavlja mnoštvo problema koji su neki spomenuli. Prije svega bih ja dodala veliko proširenje ovlasti predsjednika vlade sa sustavom gdje ne postoji a priori nadzor od strane pravosuđa niti od strane administracije sa masovnim prikupljanjem podataka građana, to je iznimno važno reći, u svrhu analize. I mnogi pravnici smatraju da je to protivno francuskom ustavu što se tiče članka 66 tog francuskog ustava koji predviđa pravosudni nadzor, budući da je pravosuđe zaštita individualnih e, sloboda i svih sloboda općenito rečeno, a nema ovdje u tom prijedlogu sustava e, nikakve, nikakve vrste pravosudnog nadzora, ali možda je bitno ovdje naglasiti prilikom ovog našeg sastanka sa nacionalnim e, parlamentarcima da je to nešto što nije u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, ali niti sa sudskom praksom suda iz Luksemburga, dakle, Europskog suda pravde, niti je u skladu sa ugovorima. Što dakle vi mislite o toj promjeni sustava, o tom nedostatku sudskog nadzora, iako je Klod malo prije naznačio da ne znamo kako ćemo tehnički moći odgovoriti na vrlo veliku potrebu, punktualnu potrebu e, sudaca i njihovog nadzora, a da nećemo za to imati dovoljne resurse. Evo, hvala vam. Mr. from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 nadzirati situaciju, potrebna je demokratska kontrola, potreban nam je nadzor nad obavještajnim agencijama, ali s druge strane želimo također to ne budu što je moguće više učinkovite. Mi Poljaci, naučili smo i to iz vlastite povijesti kao i neke druge nacije, čiji su predstavnici danas ovdje, mi znamo da je lako nadzirati političar. U prošlosti su članovi komunističke partije bili sovjetski špijuni, te su imali to gorko iskustvo u Poljskoj. I evo, moramo zato uspostaviti ravnotežu, znamo da se situacija mijenja, političke konstelacije se mijenjaju u europskim zemljama članicama. I želimo li im dati e, širi pristup informacijama? Naravno da se nadzor ne može dovesti u pitanje. Sviđa mi se norveška schema gdje parlamentarni odbor koji je zato e, zadužen da je odabran od strane parlamenta, ali članovi ovog odbora su ljudi koji e, nemaju, koji nisu vjerni određenim po, pojedinim strankama i mislim da tome trebamo težiti. Ja sam sam političar Međutim, mislim da političari ne bi trebali imati previše pristupa ovom području, ne bi se trebali baviti nadzorom jer oni imaju drugi interese kojima se trebaju baviti. Hvala vam, imamo još dva govornika koji su se već bili javili za riječ, ali htjeli postaviti dodatna pitanja, gospodin Stuči iz talijanskog parlamenta. Hvala vam, ovo jako važna tema, te je stoga lako moći postaviti pitanja. Jedna primjedba s moje strane. Ima, te potom su na dvije vrste kontrole. Jedna je specifična kontrola koju vrši pravosuđe vezano uz osobne slobode, te je dobro da suci ocjene mogu li ili ne baviti se tim pitanjima. Potom ovdje su parlamentarni odbori, tu bi kontrola trebala biti nešto složenija i iscrpnija. Osim toga tu je i pitanje kako dostaviti određenu informaciju javnosti, naravno govorimo o onome što nije označeno kao povjerljivo, kako bi se pokazalo da je djelovanje obavještenih agencija djelovanje po pitanju nekih osjetljivih pitanja. Stoga je po meni jedina stvarna mogućnost koju može imati parlamentarni odbor za kontrolu nad ovim službama biti odobravati proračun aktivnosti namijenjeni obavištenoj agenciji. Dakle, sve dok nema jasnih odgovora kako se troše resursi i nema ključnog objašnjenja kako se rade stvari, ja, dakle, kao odbor koji nadzira obavještajne agencije, koji kontrolira na terenu ono što se radi, ja mogu reći blokirat ćemo resurse jer nismo sigurni da je ono što se do sad učinilo da odgovara interesima zemlje ili da je e, stvarno provedena kompletna demokratska kontrola ono što je učinjeno. Po meni je upravo pitanje proračuna najosjetljivije pitanje kojim bismo se trebali pozabaviti upravo da bismo dali ovaj tip jamstava i odgovora te me zanima što vi o tome mislite. Thank you another speaker for Hvala vam. I opet eh, gospodin Vojt eh, po drugi put, izvolite. Ja, prezident, danke Ihnen. Štrojbel eh, Hvala vam, predsjedavajući. Kolega Štrojble je upravo potvrdio da mm, Ujedinjeno kraljevstvo prijeti prekenuti kontakte. Dakle, neće Njemačkoj dati potrebne informacije. Mi u Njemačkoj imamo, obratamo jako osjetljivim podacima, mi smo jedna od glavnih gospodarskih sila i, i e, Velika Britanija sa, zajedno sa SAD-om, zahvaljujući povlaštenim odnosima, imaju pristup njemačkim telekomunikacijama i stoga je na njihovoj strani jedna jako velika odgovornost ali postavlja se pitanje ukoliko e, Njemci ne mogu imati taj pristup informacijama, tko je taj koji kontrolira podatke koji se prikupljaju u Njemačkoj i tiču se milijuna njemačkih građana? First of before I... Prije nego što dam e, riječ gospodinu Bigfordu, ja bih ti odgovoriti na nekoliko pitanja koje je postavila e, zastupnica. Interveld odgovorit ću na nizozemskom. Um, first of all, om te beginnen lijkt het mij normaal dat er hier in deze conferentie... Prije svega čini mi se prihvatljivo da se ovdje na konferenciji razlikuje eh, praksa pojedinih eh, obavještajnih agencija, to je naveo i gospodin eh, Bigford, a s druge strane govorimo o demokratskom nadzoru. Mislim da je to sasvim prihvatljivo i normalno. Što se tiče vaših konkretnih pitanja, mogu vam reći da je dosije na koji ste se pozivali, a to je, dakle, pronalazak mikrofona u zgradi Justus Lipsius, da je tamo istraga dovršena i dovršena je sa zaključkom non lieu. Dakle, to je bio ishod, belgijska istraga je pak još uvijek u tijeku. Međutim, mogu vam reći da kada je riječ o oba ova da naš odbor i, dakle onaj koji se bavi nadzorom obavještajnih službi, da je on izradio pojedina izvješća vezana uz ovo i u našim izvješćima je formulirano da je eh, bilo potrebno da se naše obavještajne službe više aktiviraju. Nadam se da će obavještajna služba to uzeti u obzir, dakle, zaključke ovih izvješća. I prije nego što zaključim, dvije primjedbe. Mi dakle imamo odbor I koji se bavi kontrolom obavještajnih službi i riječ je o jednoj od najširih kontrola obavještajnih službi ako sam dobro shvatio nakon što su neki govornici ilustrirali neke primjere. Ima potom još jedan odbor koji se bavi metodama posebnih načina informiranja koji se bavi nadzorom ex post, ali i eksante tijekom dakle, upotrebe ovih metoda. Želim izraziti nadu da će današnja konferencija dati poticaj za bolju suradnju između evropskih službi, zato što je živa istina da nemamo kontrole nad aktivnostima obavještajnih službi u inozemstvu koji se nalaze u određenoj zemlji. se imamo još pitanja. A, gospodin Žetkovski, da ću mu riječ za koju sekundu. Ali želim dodati da ćemo tijekom, da ću tijekom popodneva gospodin Rapaj iznijeti neke podatke o tome što radimo i kako to radimo. Prije nego što dam riječ gospodinu Bigfortu, još jedno pitanje, gospodin Zadovski. Dame i gospodo, hvala vam što ste mi dali mogućnost da postavim ovo pitanje i kažem nešto o ovim pitanjima. Prije svega želim reći da sam radio za Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke. Tamo smo znali govoriti da političar koji nije pod nadzorom, da je on beskoristan ili nezanimljiv. To je bila šala, ali ovo je sada jako ozbiljna rasprava i ozbiljna tema. Po meni djelovanje obavještajne službe eh, se mora staviti pod nadzor i to na dvije razine. Prva razina je profesionalna razina, dakle bez sudaca, bez političara, jer oni ne mogu pravilno ocijeniti, na primjer, slanje određenih tehničkih sredstava koji se koriste u presetanju podataka ili u prikupljanju podataka. Vjerujem da bi treba postojati panel stručnjaka koji bi trebao biti e, sačinjen od neovisnih stručnjaka. Ne znam, na primjer, to mogu biti bivši direktori obavještajnih agencija ili netko ko ima veliki kredibilitet u tom polju. Kao što je zastupnica Intoveld spomenula, smatram da bismo mi političari trebali inzistirati na nadzoru na osnovnim e, pretpostavkama demokracije. Kao što su brojne kolege iz nacionalnog parlamenta već spomenuli, političari doista ne žele provjeravati svaku odluku obavještajne službe u praksi. Oni se žele osigurati da, obavještajne, da, se, da obavještajne službe ne koriste za provjeru vašeg političkog stajališta ili da ne provode aktivnosti koje su usmjerene protiv drugih političara ili skupina političara. Ali imam pitanje koje se tiče Ruske unije u cijelini Vjeruju li obavještajne agencije jedna drugoj ili se međusobno špioniraju? Ili je bilo slučaj da zemlje članice, umjesto da se bave zajedničkim vanjskim neprijateljem, traže neprijatelja među svojim redovima. I to je ono što pogoršava situaciju uvijek iznova. Imamo 28 zemalja članica, od kojih svaka ima svoju agenciju u jednoj drugi 28 zemalja članica. Imamo dakle ove neke ostatke hladnog rata, čini se da je vrijeme zamrznuto e, u onome razdoblju prije 25 godina. E, iduće pitanje je nešto tehničke prirode, nisu spomenuli kriptirane komunikacije, ali znam da je za agencije to jedan od problema, dakle kako doći do informacija o terorističkim organizacijama koliko su te poruke šifrirane. I mislim da nadzor u ovom slučaju ne može biti e, politički, mora biti tehnički. Prije svega rekao bih da neka pitanja koje smo čuli, na njih može odgovoriti naš sljedeći govornik, a zatim bih dao riječ gospođi Abultini, jer je e, zastupnica Infeld i nju spomenula. Gospodice Infeld, ja bih naglasila da je moj govor e, namjeravao istaknuti da nadzor čak nije niti potreban, nego je u potpunosti ključan i rekao sam da moramo surađivati između današnjih institucija koje se bave e, nadzorom. No svejedno mislim da je važno da obavještajne službe međusobno surađuju. E, očito ste pogrešno shvatili što sam ja govorila. Ukoliko obavještajne službe e, ne prate opća pravila, e, svakako će doći do onih zviždača koji će ograničiti mogućnost naših aktivnosti. Mi e, podržavamo svoje zajednice ljude i sve strane naravno moraju podržavati zakone. Zahvaljujem. gospodin Bikvart. Prvo što bih rekao je da se u potpunosti slažem sa svim razlozima za brigu koje smo čuli. Osobno ne smatram da da bi standardi nadzora unutar Europske unije e, da su nužno najviše razine. E, za njih su potrebni određeni leandri, odnosno ispunjavaju uvjete iz slučaja Lander, ali ne ispunjavaju uvjete iz slučaja Klas. I time ne želim reći da svaka država koju ja poznam, koja ima nadzor, da ne daje sve od sebe, da nadzire obavještajne agencije. Znaju oni koji su ti problemi s kojima se mogu susesti ukoliko obavještajne agencije nisu pod kontrolom. No želim reći sljedeće, izvršna vlasti. izvršni nadzor strane ministara e, nadležnih za obavještajne operacije jednostavno nisu izvedivi, e, nisu nešto što želimo, nisu pouzdani i nisu nešto na što se trebamo osloniti. Mm, korak dalje, imamo dvije razine na koje ukazuje naš talijanski kolega. Pravosudna i parlamentarna. Poteškoće do kojih dolazi kada obveštajne agencije se upliču u prava drugih, zapravo se pojavljuju u, tijekom samih operacija obavještajnih agencija. E, zapravo do njih dolazi prije samih operacija. Jer ukoliko obavještajne agencije razmišljaju o organiziranju, provođenju neke operacije koje će utjecati na pravo određenog pojedinca, tada je već prekasno za nadzor ukoliko su te obavještajne agencije već to provele. Jer se već uplelo u prava pojedinca, njegova prava su već pregažena. A to nije ono što želimo. Ono što želimo i što ja predlažem je da se ovlaštenja daju prije nego što se počne baviti, utjecati na prava pojedinca. Koji je dakle najbolji način da se to odradi? Parlamentarni nadzor ne čini mi se. Koliko vas ovdje bi imalo vremena svaki dan prisustvovati slušati obavještajne agencije koje će vas pitati smije li ili ne smiju se uplitati u nečija prava. Niti jedan od vas, niti biste trebali jer imate pametnijeg posla. Dakle, moramo pronaći alternativu. Koja je ona? Čuli smo prijedlog da bi to trebali provoditi bivši službenici obavještajnih agencija, no vjerujte mi na riječ, to nije dobro rješenje. Službenici obavještajnih agencija žele nas zaštititi i moraju pronaći načine i sredstva da to odrade. Dakle, službenici iz obavještajnih agencija ne bi trebali e, biti oni koji sude aktivnosti drugih službenika obavještajnih. Koga dalje imamo? Sud, mješavina odvjetnika i političara neke vrste. Takav sud trebao bi svaki dan zasjedati. A gdje će to biti? obavještajci moraju putovati do drugi kraj grada kako bi izložili određeni slučaj. Što će uopće reći? Oni će predložiti e, najbolji slučaj, a tko će reći suprotno mišljenje? Neki prijatelj suda. Njemu će pak naputke dati samo obještajna agencija. Koga dalje imamo tko će tu stranu zagovarati? Ono e, što ja predlažem jest određena e, pravosudna osoba koja je slična u francuskom sustavu jednog magistratora i što francuzi čak razmišljaju ukinuti što ja smatram da je izuzetno e, budalasto. Dakle, sa takvim nižim sucem koji sjedi u samim obavištajnim agencijama ta istražna osoba zapravo će pratiti cijeli postupak. A cijeli postupak, cijela operacija nije samo elektronički nadzor. Imat ćemo dovušnike, nadzor u zgradama, informacije koje e, izvana dolaze. I takva osoba može tako nešto sve pratiti. I zbog toga što se nalazi na samoj lokaciji unutar obavještajnih agencija, na dobroj poziciji da odluči kada i da li se možda krši prava pojedinaca. Takva istražna osoba može dobivati informacije tehničkih stručnjaka, što nije teško organizirati, i on bi dakle bio na terenu, a uz to mora postojati i parlamentarno ili drugačije tijelo za neovisni nadzor, tako da kada se stvari dogode, to tijelo za nadzor moglo bi biti ondje kako bi prikupila šefove obavještajnih agencija ili bilo kog drugog iz obavještajnih agencija, da im se postavi pitanja, a to bi trebalo provoditi na jednoj redovitoj osnovi. Tim bi se pokrali proračunska pitanja koja su izuzetno važna, jer jedan od problema s obavještajnim agencijama jest ograničenost proračuna koji ne omogućuju milijune dolara, funti, eura već su ograničeni. I ja sam bio uključen u cijeli niz slučajeva gdje jednostavno nije bio na raspolaganju novac da se organizira istraga, jer na temelju analize rizika neke druge istrage su bile važnije. I kao što smo vidjeli, često je slučaj da odustajem od istraga zbog nedostatka novca, zbog toga što je analiza rizika ukazala na to i nakon čega se dogodilo nešto loše. Dakle, korak dalje. Spomenulo se da suci ne mogu razumjeti e, čime se bave obavještajne agencije. I imam e, jednu kratku priču na osobnoj razini. Ja sam imenovan u pravnu službu obavještajne agencije u trenutku kada su britanske obavještajne službe bile u poteškoćama, e, netko je prebjegao Rusima, netko je izdavao svoje memoare i obavještajne agencije su se pokušavale e, održavati tajnim, što je po meni razumno. I mene se zatražilo da razriješim e, situacije u pravnoj službi. Pravni savjetnik tada rekao je nećete uspjeti razumjeti u svega godinu dana organizaciju. Trebalo mi je tri dana da u potpunosti shvatim što se događa u toj organizaciji, kako funkcioniraju, e, razina informacija kojima se bave. I mogao sam zaključiti da ako kažemo da iskusan sudac E, koji se bavi ovakvim pitanjima ne može shvatiti obavještajna pitanja, bojim se da se sa tim jednostavno ne mogu složiti. Nije tako. Oni su ondje upravo kako bi postavljali ta teška pitanja. I još jedna stvar za kraj. Čuli smo niz komentara o agencijama koje se međusobno špioniraju, odnosima Njemačke i Velike Britanije. Ja sam ovdje kako bih predviđao budućnost, ne kako bih raspravljao o političkim pitanjima, a ovo je zacijelo jedno političko pitanje. Ukoliko neku zemlju brine da će biti špionirana, to će jednostavno morati razriješiti s drugim zemljama, mogu se obratiti Europskom sudu za ljudska prava. Ukoliko misle da se pogrešno istražuje neke pojedince, da to čini neka druga agencija, za to postoji sud za ljudska prava sa vrlo dobrim mogućnostima nadzora, već je u nizu prilika doveo pitanje e, postupke Velike Britanije i mislim da je to dobar način rada. Toliko. Hvala. Thank you, Mr. Bigfoot, and thank you to all, of you for Hvala vam gospodine Bigford, hvala svima na zanimljivim pitanjima. Mislim da smo dobri s vremenom. E, moj kolega Mraz će sada preuzeti i izvolite. Hvala ponovo našim govornicima na svim njihovim doprinosima, kao i vama činjenica da smo imali čak više javljanja za riječ. E, pokazuje koliko je zanimanje za ovu temu i koliko ono raste. Zahvaljujem vam na tome. Što ćemo mi učiniti je nastaviti s programom, zamoliti vas da imate na umu pitanja za ovaj dio programa, jer sada ćemo detaljnije ući u pitanje demokratskog nadzora obavištajnih službi. E, naravno, vi se svi bavite time i sami, praktično govoreći, tako da ste i sami stručnjaci. Pa pređemo na sljedeći dio programa. Mislim da su nam svi govornici ovdje. Osvježit ćemo malo naš panel i zahvaljujem dosadašnjim govornicima. Na trenutak ćemo e, pauzirati dok zamijenimo govornike. Thank you very much. Thank you, Mr.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 Colleagues, if, um, if you want to get seated, we can... Ako polako zauzmete mjesta, nastavit ćemo. Dakle, 12.30 je pauza za ručak, pa što prije počnemo, to ćemo prije za stol. Please, um, please take your seats. Thank you. Okay. Let's get started. Thank you, colleagues. So, colleagues, our next um, speaker is Professor Ian. Sljedeći govornik je profesor Ian Cameron sa sveučilišta u Upsali. Profesor... Profesor Cameron is going to present the... Profesor Cameron eh, predstavit će nam ažurirano izvješće Venecijanske komisije o demokratskom nadzoru obavještajnih službi iz 2015. Zamolit ću ga da otprilike se na 10 minuta ograniči jer vidim da ste svi već svi zagrijani i da jedva čekate početi postavljati pitanja. Dakle, nastavit ćemo sa tom interakcijom što je prije, pa bih zamolio profesora Kamerona da li može za u deset. ti akademici uvijek žele prekoračiti vrijeme. Dakle, recimo deset, desetak minuta. Pa prelazimo na doktora Marija Otem i pitanja. Dakle, profesor Cameron, imate riječ. Hvala vam, zahvaljujem i organizatorima što su me pozvali. Mislim da je inicijativa vrlo važna. Ispričavam se profesor Cameron, kolege koji vode svoje razgovore, možete li prekinuti sa njima. A, tako, ne radimo u Europskom parlamentu, ne znam kako je u drugima. Yes, if you could indicate. I mean, you can chat, but not standing up. Dakle, u parlamentu ne čevrljamo ovako stojeći na nogama. Izvolite. Dakle, prilažit ću ažurno izvješće Venecijanske komisije iz 2015. bit ću što je brže moguće. Mislim da svi znate da se radi o savjetodavnom tijelu Vijeća Europe e, Venecijanska komisija je 2007. E, napravila izvješće koje je još uvijek standard o najboljim praksama u odgovornim, pitanju odgovornih domaćih obavještajnih službi. E, ja i drugi su bili autori toga. I dakle, mislim da su da je ovaj rad e, najbolji kompendijum dobrih praksi. 2015. ažurirano je, eh, ažuriran je ovaj dokument i usredotočen je Signals Intelligence, dakle presretanje i prikupljanje podataka i komunikacije. Ja sam bio izvjestitelj i ovaj dokument objašnjava što je to presretanje podataka i komunikacije i zbog čega do sada nije bilo pod dostatnom vanjskom kontrolom. Također objašnjava način na koji Europski sud za ljudska prava se bavi eh, tim prikupljanjem podataka, kako im se prilagođava i također se bavi e, najboljim praksama. Izvješće e, i pronalaženje tih najboljih praksi zapravo je bila najteži dio u usporedbi sa izvješćem iz 2007. Znamo da već postoje sustavi za to u nizu država članica, no ne u svim. Nizozemska, Belgija, Švedska, odnosno njihova tijela za nadzor, Norveška također sva dobro funkcionira u tom smislu. No što se tiče e, prikupljanja komunikacije i presretanja, teško je bilo pronaći dobre modele. Dva kojima sam se pozabavio bila su švedski i njemački, ali američki nakon reformi koje su provedene. Ono što je važno naglasiti je da kao što i dobre prakse mogu imati eh, jedan učinak ohrabrivanja i obrazovanja, isto tako loše prakse mogu imati loš utjecaj. A to vidimo da se događaju u području eh, sigurnosno obavještajnih pitanja. Primjer Francuza koji se odmiču od sustava istražnih nižih sudaca i država koja upitni britanski sustav e, želi usvojiti je dobar primjer toga. Ne moramo objašnjavati zbog čega je ovo područje rada postalo problematičnim, problematičnim ali istaknuo bih sljedeće. Širenje, povećanje proračuna agencija za presretanje podataka od 11.9. i napada e, kao što znamo glavna zaštita za što se tiče pridržavanja standarda je integritet i profesionalizam samih agencija. I dakle uz veliko širenje resursa, ako to povežemo s političkim pritiskom na postizanje rezultata, tada će posljedica eh, svega biti da se zapravo agencija pomalo eh, odmiče kontroli, dolazi do kauboja i sličnog. Dakle, nadzor nam je potreban, svi se s time slažemo, ne moram naglašavati zbog čega nam je potreban. Uloga nadzora nije samo praćenje e, da li se poštuju zakoni, već isto tako je zamjena e, nadzora medijskog nadzora koji se primjenjuje u drugim područjima javne uprave, ali ne i u ovom. Dakle, Zbog ove stvari koje sam spomenuo se nalaze isto u mojem govoru koje mislim da ćete dobiti na raspolaganje. Izvješće 2015. kao i 2007. je također na raspolaganju na stranici, stranicama Venecijanske komisije. Četiri su elementa što se tiče pravnih ograničenja i zaštite. Prvi je mandat same agencije, drugi je prag koji mora biti zadovoljen prije nego što agencija za presretanje podataka može početi prikupljati i presretati podatke. I treće je zahtjev za minimizaciju, odnosno mehanizmi za isključivanje nevažnih podataka. I konačno imamo nadzor koji prati poštivanje svih ovih prethodnih elemenata. Moramo dakle započeti prije svega s mandatom agencije. Mandat također uvelike određuje i mandat tijela za nadzor. Zbog toga što ono prati mandat agencije. Dakle, ukoliko agenciji za presretanje damo širok mandat da prikuplja pod navodnicima eh, relevantne obavještajne podatke o inozemnim pitanjima ili neke pod, nazorim, navodnicima relevantne podatke o terorizmu, to će zapravo biti jedan e, hitreni zaključak e, ako kažemo da će agencija prikupiti mnogo informacije. To je jednostavno njihov zadatak. No potrebno je mandat definirati što je preciznije moguće, to moramo činiti kroz primarno zakonodavstvo, parlament ima jedini demokratski legitimitet za to odrediti, no čak i ukoliko damo uzak precizan mandat e, u samom statutu zakone se još uvijek mora tumačiti, to čini osoblje agencije i ti zakoni što se tiče presretanja i prikupljanja podataka komunikacije moraju biti pretvoreni u softverske sisteme. Dakle, svi zakoni koji postoje moraju biti preobraćeni u softver koji se tada primjenjuje, a ljudski analitičari rade minimizaciju podataka. Jedno pitanje koje je vrlo važno i mislim da ćemo ga kasnije detaljnije raspraviti je pitanje boravišta e, građana, zatim nedržavljana određene države. I mislim da je prilično jasno da za potpisnice Europske konvencije o ljudskim pravama, pravima moramo prihvatiti da stranci imaju određena prava privatnosti i to je ono što je temeljno za Europsku konvenciju. Čak i SAD, koja nije potpisnica, prihvatila je ovu činjenicu. Međutim, to ne znači da se mora na isti način odnositi prema ove dvije kategorije. I to je upravo ono što se dogodilo. Model SAD-a zanimljiv je jer pokazuje da čisto parlamentarni mehanizam nadzora ne funkcionira i oni su stvorili neovisno tijelo, dakle odbor za nadzor privatnosti upravo zbog nedostatnosti parlamentarnog nadzora. I taj piklop zajedno sa sudom za obavještajne agencije trenutno pruža razmjerno dobar sustav nadzora u SAD-u, no najveći naglasak je upravo zaštita e, američkih državljana, a ne ostatka svijeta. Nadalje, sud za stranu obavještajnu aktivnosti nema nadležnost nad velikim dijelom osnove kojom se prikupljaju strani obavješteni podaci. Dakle, ne radi se samo o komunikaciji između američkih državljana i ostatka svijeta, već između Francuza, Nizozemaca i tako dalje. Temelj za takvo prikupljanje podataka američko je jedan, jedna druga izvršna naredba 12333 koja nije podložna nadzoru suda za nadzor vanjskih obavještajnih službi, ali je nadležna odboru PECLOB. Što se tiče obavještajnih agencija i parlamentarnog nadzora, jednostavno rečeno imamo dva strukturna razloga iz kojih to ne može previše dobro funkcionirati. No, prije svega moramo reći da su tehnički zahtjevi znatni, ali parlamenti su uvijek e, u mogućnosti tehničke zahtjeve ispuniti, to nije prekomplicirano, ali pronaći dovoljno vremena, kao što je gospodin Bigford spomenuo, je prilično komplicirano. Jer radi se o jednom neprestanom procesu, ne može se sastajati svakih šest mjeseci i raspravljati o tim pitanjima. Tako da se mora zapravo neprestano to pratiti ili barem vrlo redovito. Isto tako imamo problem mreže. Dakle, naši njemački kolege spomenuli su taj problem mreže gdje postoji određena osjetljivost da se parlamentarnom tijelu odaju tajne informacije zbog toga što to uključuje naravno otkrivanje neke druge aktivnosti unutar mreže, a to je prilično problematično i parlamentarne privilegije e, znači da bi prilično teško bilo održati razinu sigurnosti kroz suradnju s ovakvim tijelom. No još nešto što moramo reći, već smo to čuli, je da presretanje podataka i komunikacije znači ili može znači ti uplitanje u prava pojedinaca. A nadzor takvih stvari tradicionalno je bio u rukama pravosuđa. I ustavno načelo razdvajanja ovlasti znači da je problematično parlamentu dati e, kvazi pravosudnu ulogu. Dvije su ključne točke gdje e, zaštita prava se upliče u proces presretanja podataka. Prvo je kada se donosi odluka tome, a drugo je kada ljudski analitičar odlučuje, odlučuje brisati ili zadržati informaciju o kojoj se radi. Ova prva odluka odluka je za koju se ne može reći da je politička, ona je više kvazi pravosudna e, i to je odluka koja zahtijevao uravnoteženje različitih faktora, zato je opet potrebno određeno tijelo koje će za to biti zaduženo. U njemu mogu sjediti suci, ali isto tako i neki drugi koji poznaju e, vanjsku politiku, obavještajne tehnike i tako dalje. Pronalaženje jedne osobe koja objedinjuje sve te faktore e, vrlo je teško. Zbog toga su Njemačka i Švedska određena hibridna tijela uspostavili sa miješanim sastavom sudionika. Ponovno, možda to ne bi bilo moguće za svaku državu, jer načelo razdvajanja ovlasti može otežati stvaranje takvih tijela, ali i Njemačka i Švedska e, prate ovakav model. Drugi tip odluke, a to je odluka o brisanju ili zadržavanju podataka, je pitanje zaštite podataka. Odluka se, odluku donosi zaposlenik tijela koji u ravnotežu dovodi različite faktore, potrebu za informacijom, gdje je presretanje podataka komunikacije vrlo problematično jer se velika količina podataka prikuplja samo zato što bi mogla biti korisna u budućnosti ali donosi se odluka o um, uravnoteženju zadržavanja i brisanja informacija, e, također imajući na umu pitanje privatnosti. I takav tip odluke o zaštiti podataka nije tip odluke o kojoj donosi parlament. Radi se o kontrolnom tijelu o zaštiti podataka koje mora provjeriti rutinu, mora vršiti nadzor nad bazama podataka, mora postavljati pitanja o tome zbog čega ste zadržali tu i tu informaciju o toj i toj osobni. Pokažite mi e, slijed dokumentacije koja to ovlašćuje, pokažite mi faktore koji su došli do donošenja te odluke. Dakle, za to je nužno potrebno zasebno tijelo, kvazi pravosudno ili pravosudno tijelo koje će odrediti osobe koje donose odluke o tim podacima i neovisno tijelo koje to nadzire. Svjestan sam da malo više vremena koristim, ali važno je naglasiti, možete se postaviti pitanje što onda ostaje parlamentu. Parlamenti misle da su vrlo važni, što naravno jesu, no što je preostaje da parlamenti učine. Prije svega, samo parlament može odlučiti o općim pravilima, o tome kako se prikupljaju informacije, kako ih se razmjenjuje s drugim organizacijama. Nadalje, samo parlament bi trebao biti u poziciji donositi opću odluku o sigurnosnim prioritetima. I za što vam zapravo trebaju obavještajni podaci? Parlament samo može odlučiti i o odnosu vrijednosti i novca i ukupnoj učinkovitosti presretanja podataka i komunikacije. I još jedna stvar koja samo parlament može, i tu se pozivam na njemečki model, je da može imati ulogu u odnosu na to neovisno tijelo koje je uspostavljeno. Parlament ga može imenovati, može ga držati odgovornim na razne načine ili ga može povezati uz parlament eh, na različite načine. Dakle, to je G10. Parlament može svojevrsni poticaj dati neovisnom tijelu da odrađuje svoj posao, ali isto tako može braniti to tijelo protiv neutemeljenih kritika. Dakle, možete pri pomoći da stvar zaživi. Imam još koju minutu za reći nešto o pravosudnom sustavu. Dvije minute, ok. Pravosudno ovlaštenje koje je prvo pitanje E, dakle, to nije lijek za sve, mi govorimo o sucima, no važno je imati na umu da svi zapravo imamo različite pravosudne tradicije, dolazimo iz zemljama sa različitim razinama pravosudnih ovlasti. I tu je važno naglasiti da ne govorimo o jednoj te istoj stvari, dakle svi imamo svoje određene e, nacionalne uvjetovanosti. Ono što je ovdje značajno je da vam je potrebno i jedno i drugo. Nije dovoljno samo imati pravosudna ovlaštenja, niti je dovoljno imati samo e, već postojeće sudce. E, gospodin Bigford je spomenuo francuski sustav. Problem sa njime je do sada bio da suci gube e, kontakt sa sustavom koji zapravo nadziru. Dakle, ne želite sustave koji dolaze iz tog sustava, ali potrebna vam je određeno pravosudno, kvazi pravosudno ovlaštenje kako bi stvar funkcionirala. No to pak treba povezati sa daljnjim aktivnostima, ali tijelo za ovlaštenje ne zna kako se koriste u praksi ta ovlaštenja. Dakle, moramo povezati pitanje davanja ovlaštenja sa daljnjim aktivnostima. A ta sljedeća faza mora imati neograničen pristup podacima. Dakle, pravilo treće strane ne može se primijeniti na te podatke, već mora biti moguće napraviti kontrole i tematske studije podataka koji se e, predstavljaju i uz, idealno imati poput Šveđana i nizozemaca izravan pristup e, bazi podataka tako da se ne mora unaprijed najavljivati i reći dolazimo za tjedan dana, čime bi se određeno tijelo dalo mogućnost naravno da sakrije svo smeće ispod tepiha. Dakle, izravan pristup bazi podataka, to je važno. I to se može učiniti na različite načine, no zaključit ću samo s time da je ovo nešto vrlo je teško zapravo pozabaviti se ovako kratko s toliko složenom temom, no jedna od važnih stvari koja proizlazi iz izvješća Venecijanske komisije je da presretanje podataka komunikacije neće nestati zbog toga što nam se ne sviđa. Agencije neće ukinuti organizacije koje se time bave, no te organizacije za presretanje i prikupljanje podataka i komunikacije mogu biti regulirane i biti podložne e, razmjerno slabom nadzoru ili uskom oštrom nadzoru, a to je ono na što bismo svi mi trebali ciljati. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Cameron. Vaša prezentacija će biti na našoj internetskoj stranici s vašim dopuštenjem. Nisam vas htio prekidati zato što je to bio vrlo zanimljiv pregled, prije svega ovaj zadnji dio vezan uz pravosudni nadzor, to je kontroverzno ali vrlo važno pitanje. Htio sam da se gosti mogu javiti za riječi, zato sam htio ograničiti vaše vrijeme za govor. A gospodin Otmajer e, iz e, Agencije za temena prava može da se ograničite na 10 minuta, to bih vas molio. On je načelnik sektora za informatsko društvo privatnost i zaštitu podataka iz Agencije Europske unije za teme prava, te će nam predstaviti komparativnu studiju o demokratskom nadzoru. Mario, predajem vam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam lijepa na pozivu. E, tu ću vam prikazati preliminarna saznanja projekta koju smo poduzeli na e, zahtjeve Europskog parlamenta veznih uz rad obavještajnih službi i zaštitnih mjera za zaštitu temnih prava na području Europske unije. Ispričavam se, trebali bi vidjeti slajdove. vam nastavit ću da ne odugovlačim. Zaprimili ste e, dokument sa poznanskim informacijama o našem projektu, tu možete naći dodatne informacije o tome. U ovom vremenu koje ste mi dali ja bih se htio sadločiti samo na tri glavna pitanja njih uz nadzor i uz zaštitu privatnosti te zaštitu podataka. Kao prvo, standardi, kao drugo, pravni lijek, o čemu još nismo danas jutro govorili i kao treće naravno pitanje e, nadzora nad tim sustavom i sam se vašim pitanjima na kraju prezentacije. Na ovom slajdu vidite tri glavne točke koje bih vam htio prenijeti. Kao prvo, izvorno je područje nadzora bio pokriveno velom tajnosti, u tome se svima svi slažemo i obavještajne službe bi svakako trebale nastaviti i dalje tajno raditi, no njihova postojanja, njihove ovlasti bi trebale biti jasno definirane u postojećim pravnim okvirima. Kao drugo, individualne osobe moraju imati mogućnost eh, da iskoriste učinkovite pravne lijekove nakon što se tih mehanizmi koristi kao treće, nadzorni sustavi su vrlo raznoliki na području Europske unije, ali neobisno o tome radili se o parlamentarcima, sucima ili tijelama stručnjaka, o tim dionicima, ono što je zapravo važno jest da se u potpunosti rad obveštenih služba nadzire. Dopustim mi da počnem sa standardima. Gospodin Bigford mi je u tom smislu već malo pomogao. Ono što ovdje zapravo vidite je pojednostavljenje, prikaz e, kako europskih, tako i e, kako europske konvencije, tako i konvencije UN-a o standardima. Europska konvencija ljudskih, za ljudska prava, kao što je Bigfoot spomenuo, usredotočila se na sudsku praksu i na zakonodavstvo vezano uz nadzor. Sud je insistirao na tome da se ne može na proizvoljan način vršiti nadzor, da nam za to trebaju jasno, predvidljivo, učinkovito zakonodavstvo e, koje će se stvoriti tako da se pretoči jezik suca kako bi se visna dalje veznih ljudska prava. Uz to još moramo imati i zaštitne mjere koje sadržavaju dvije mjere koje su iznimno važne prema sudu kao prvo mehanizmi nadzora i kontrole i kao drugo učinkovit sustav ulaganja e, pravnog lijeka. Što se tiče gospodina Ben Emersona, on je posljednji izvjestljena i on je dodao još i dvije dodatne točke koje su iznimno važne u okviru naše rasprave. Kao prvo, da se kroz nadzor mora poštivati načela potrebitosti i razmjernosti, dakle da te mjere moraju biti opravdane i da na taj način države ne pokazuju samo da su legitimne u tome što čine, već da dokažu isto tako i da su njihove aktivnosti učinkovite. I kao drugo, Gospodin Cameron je to malo prije spomenuo, da se privatnost dakle, primjenjuje na sve osobe, neovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu na kojem borave. Želim izvjestiti na se da ovdje govorimo o minimalnim standardima. To su minimalni standardi koji su izrađeni na međunarodnoj razini i stoga se postavlja pitanje kako se ti standardi mogu provesti u okviru ovih praksi koje je kao prvo otkrio Edward Snowden, i e, Venecijanska komisija pokušava tužiti na to odgovor dok svi čekamo presudu Europskog suda u tom smislu i kao drugo kako te standarde treba razvijati na međunarodnoj razini. Sada bih prešao na pitanje pravnog lijeka. Na ovom slajdu vidite različite izbore za pravni lijek e, u okviru država članica Europske unije. Istina je da se individualne osobe mogu obratiti sucu, no naše istraživanja su pokazala da pojedinci ne cijene vrlo dugačke i skupocene postupke do kojih dođe kada se prolazi kroz pravosudni sustav. Područje nadzora obuhvaća još jedan dodatni aspekt, a to je da su nam potrebni pravosudni službenici, dakle osobe koje mogu pristupiti tim vrlo osjetljivim dokumentima i zbog toga se nekoliko država članica odlučilo na to da ustanove posebne e, sudove ili posebne suce za tu svrhu. No ipak, pojedinac ima i alternativu da se obrati nepravosudnim tijelima, što je manje službeni e, mehanizam koji se može iskoristiti. Tu vidite različite opcije koje postoje u našim državama članicama. Problem sa nepravosudnim tijelima je taj da su njihove ovlasti vrlo često dosta ograničene. Zapravo, samo polovica država članica imaju tijela koje imaju i zakonodavne ovlasti. Uzavši obzir temu ove konferencije, ja ću se usredotočiti na nadzor tih službi i na njihovu važnost na području e, rada obavještajnih službi. Nadzor nad obavještajnim službama je nešto što treba dovesti do odgovornosti, polaganja računa za obavještene službe. Na ovoj slici možete vidjeti koji su to sve dionici koji sudjeluju u tom sustavu nadzora. Neću se osvrnuti na pitanje e, izvršne vlasti i na pitanje mehanizama za polaganje računa koje su možda ustanovljene unutar samih obavještenih službi e, jer se te mjere često ne pojavljuju u okviru zakonodavstva. Mediji u udruge civilnog društva svakako igraju važnu ulogu i otkriće Snowdena iz lipnja 2014. godine su pokazale koliko su ta dva dionika važna kada se radi o tome da se podigne svijest javnosti o ovome. A u civilnog društva su također i vrlo korisne u tome da se pokrenu pravosudni postupci u državama članicama i e, ti pravosudni postupci su često trenutno još u tijeku. Zatim, e, isto tako oni e, paze na taj sustav. Evo, na primjer, u francuskoj raspravi, u toj raspravi kojoj se tamo dvije u mojoj državi, sada se jasno vidi koliko su važne udruge civilnog društva kada se radi o tome da se komentira pravosudna rasprava. Na drugom kraju slike vidite Europski sud za ljudska prava, naravno u okviru Vijeća Europe države članice polažu račune u tom e, dosta udaljenom sustavu polaganja računa. Ono što bih učinila nekoliko idućih minuta je skoncentrirati se na nekoliko sustava za nadzor koji su više strukturirani koje imamo u državnom članicama, to je parlamentarni e, nadzor, već smo raspravili u ulozi tog nadzora, o tome da se promijene zakonovni okviri, da se organiziraju javna saslušanja, to je podruka nekoliko mjeseci bilo vrlo važno, da se odobravaju proračuni, što je pak vrlo važno prije svega kada se radi o tome da se ustanove zahtjevi koje države imaju prema obavještenim službama, ali isto tako i istražne oblasti. Zatim, naravno, e, tijela slučaka i pravosudne procjene koje se mogu izvršiti ex ante ili ex post. Sada bih se osvrnuo na sustav davanja odobrenja za ciljene mjere provođenja nadzora kao što postoje trenutno na području Europske unije. Rasprava je, ranije jasno pokazala koliko je važno da možemo kontrolirati da se na legalan način odvijaju aktivnosti nadzora i da je stoga bitno da imamo sustav davanja odobrenja samo u nešto više od polovice država članica suci ili tužitelji su oni koji odobravaju takve aktivnosti. Predsjednici, predsjednici vlade i e, stručna tijela čine to u drugoj polovici država članica. Često suci daju odobrenje i to je upravo e, ono što se pojavilo kao odraz tih minimalnih standarda za zaštitu ljudskih prava. Ono što se često događa Jeste imamo mjere za nadzor za koje nisu potrebna prethodna odobrenja. Tu bih se htio osvrnuti na jedan vrlo zanimljiv slučaj koji se trenutno odvija pred sudom i koji bi trebao riješiti ovo pitanje kompatibilnosti. Što se tiče davanja odobrenja za vršenje presetanja podataka, mislim da je gospodin Kemen već rekao dosta to, o tome i jedno što ja mogu reći je da nemamo zajednički pristup svih država članica i na ovom slajdu vidimo razne prakse koje postoje u četiri država članica koje imaju vrlo detaljno zakonodavstvo vezano uz e, presjetanje podataka. Što se tiče parlamentarnog nadzora, možete vidjeti da je to najrašireniji način na koji se vrši nadzor državama članicama sa 24 parlamenta koji u tome sudjeluju od 28. Ovdje vidite njihove osnovne ovlasti, ali isto tako i neke ovlasti koje imaju neki odbori unutar parlamenta, se da zaprimaju pritužbe ili da izdaju preporuke koji zatim u nekim slučajevima mogu biti vezane uz obvezujuće odluke. Što se tiče specijaliziranih tijela sučnjaka, ta tijela postoje u 14 država članica na području Europske unije Neke države članice su odlučile e, utemeljiti i više od samo jednog tijela stručnjaka. A ono što bih ovdje htio naglasiti su naravno njihove ključne karakteristike, da oni moraju imati odgovarajuće ovlasti. Gospodin Cameron je govorio o tome kako se definira njihov mandat, to je iznimno važno, ali su tako i njihova sučnost, njihovi resursi, kao isto tako naravno njihova nepristranost. Budući govorimo o zaštiti privatnosti, nas je zanimalo da vidimo kako tijela za zaštitu podataka mogu odigrati određenu ulogu na području nadzora rada obvešenih službi, a na ovom slajdu vidite kako trenutno postojećih 28 tijela za zaštitu podataka mogu biti koordinirani sa drugim sustavima nadzora. Znamo da je pojedincima draže obratiti se tim tijelima za što podataka kada dođe do kršenja njihovih, njihovih privatnosti, ali kao što možete vidjeti na ovoj karti postoji niz rješenja od toga da je tijelo za zaštitu u potpunosti nadležno mm, za to pitanje do toga da imaju vrlo ograničene ovlasti, da postoje postupovne prepreke unutar obavještajnih službi i da na posljedku postoje slučajevi gdje imamo nikakve ovlasti ili vrlo slabe ovlasti. I e, rezultat toga vidite na ovom dijagramu, tu smo pokušavali prikazati ne samo raznolikost koja postoji među državama članicama, već smo htjeli da se ovdje vide i određena pitanja. Primjerice, što se doista u praksi događa u onih četiri država članica koje imaju stručno tijelo i E, tijelo za zaštitu podataka sa potpunom što za to pitanje ili suprotno što se događa u onih pet država članica koje nemaju specijalizirano tijelo slučnjaka, niti tijelo za zaštitu podataka koje ima potpune ovlasti. To su pitanja na koju trenutno ne pruža odgovore naša komparativna studija zato što nam je to, za to potrebno više istraživanja na terenu i to je zapravo sljedeći korak sljedeći korak, dakle da imamo kvalitativni socijalni rad na terenu. To će se odvijati tijekom ove godine. Imat ćemo intervjue sa mm, eventualno predstavnicima parlamentarnih odbora, tijela stručnjaka, dakle ključnih dionika na, sa nacionalnih razina s kojima bismo htjeli porazgovarati o našim nalazima i o tome kako su naši nalazi povezani sa njihovim državama. Ja ne podcjenjujem e, metodološke izazove koji su povezani s ovim projektom, ali mislim da je to doista jedini način ako želimo odgovoriti na zahtjev Europskog parlamenta. Dakle, još jednom, moje ključne točke. Zakonodavni okvir je samo preduvjet. On mora biti ažuriran i u skladu sa tehnološkim napretkom. E, pravni lijek mora biti na ovaj ili onaj način osiguran i zatim isto tako treba e, nam neovisan sustav vršenja nadzora na obnišnjim službama. Hvala vam lijepo. Hvala vam i hvala kolegama iz Venecijanske komisije i iz Agencije za temeljna prava. Odmah ću sada započeti raspravu sa našim kolegama i sa zastupnicima Europskog parlamenta, već ovdje imam popis govornika. I stoga još jednom molim kolege iz parlamenta da nam naznače da žele govoriti. Ako ne, naravno možete i samo podići ruku, ali pokušajte nam, nam to naznačiti putem ovih e, papira. Samo da naglasim da ću započeti s ovim kolegama koji nisu u proteklom dijelu konferencije imali priliku govoriti. Ako mi dopustite, iz toga ćemo započeti sa gospođom Gris sa zastupnicom iz Europskog parlamenta i evo samo vas molim da me naznačite ako želite govoriti. Izvolite. Gospođa Ris, izvolite. Gospođa Ris, jeste li ovdje? Želite li govoriti? Da? Da, da, izvolite. Da, da, naravno, ispričavam se. Hvala vam lijepa. Nisam e, mislila da ste mene prozvali, ali evo, mogu reći da mislim da je vrlo važno ovo što smo čuli i ovo što su sada trenutno govornici rekli malo prije, ono što smo prije čuli, govorimo tu o obveštajnim službama, tajnim službama. I naravno da tu postoje velike razlike između pojedinih država članica Europske unije, a jedna stvar je jasna, postoje tehnološki razvoj, i zbog toga smo danas raspravili o tim izmijenjenim okolnostima. Vidimo da je došlo do velikih promjena kada se radi u zadiranje u privatnost. Te mogućnosti zadiranja su e, veće nego ikad prije. Ja primjerice dolazim iz jedne države gdje smo morali naporno raditi kako bismo se borili protiv turizma, to smo morali raditi desetljećima i zbog toga su pitanja informacija i pitanja policijskog rada bile toliko važni. Uvijek smo se iznova morali s time baviti. Morali smo se baviti sa tom granicom do koje smijemo agirati kako bismo s jedne strane bili učinkoviti, a kako bismo s druge strane vidjeli koje su to granice koje postoje za policijski rad. Na primjer u Španjolskoj imamo jedan poseban sud, takozvani audiencija nacional. Suci su tu specijalizirani za zločine vezane uz organizirani kriminal i terorizam. A s druge strane postavlja se još jedno drugo temeljno pitanje. Obavještajne službe, to javne službe, ne možemo promatrati same za sebe. Moramo gledati cijeli kontekst policijske suradnje. Obavještajne službe, tajne službe, naime, su dio policijske službe. Dakle, kada se radi o organiziranom kriminalu ili o terorizmu, onda se tu često radi o tome da zaboravimo na sigurnosne službe i da neka pitanja propustimo isključivo policiji. I toga je prvo pitanje koje se ovdje postavlja, osim samog okvira i ovlastima nadzora obvešnjih službi, to pitanje kako se odvija stvarna organizacija svih policijskih službi, kako se odvija suradnja policijskih službi sa sigurnosnim ili tajnim službama jer danas postoje toliko mnogo tehničkih mogućnosti za suradnju, a postoji velika potreba da se bolje kontrolira ta, taj, da se bolje kontrolira taj zajednički rad, jer taj zajednički rad između policije i obavještajne službe nije u prošlosti bio toliko jako prisutan koje protokole možemo koristiti, što treba ostaviti u nadležnosti obveštenih službi, što ne bi smjela policija raditi. To je ono što se pitamo, to je vrlo važno. Imamo tu najme mnogo izazova, mnogo izazova koji su utkani u sam sustav, jer terorizam i organizirani kriminal će postojati dalje i u idućih nekoliko desetljeća i stoga moramo gledati taj cijeli splet. Sva, svi su nam ti aspekti potrebni kako bismo doista mogli provesti odgovarajuće analize, kako bismo mogli zadati okvire, ali tu se dakle postavlja to pitanje e, suradnje između policije i obavještajnih službi i kako možemo tu naći rješenja za sve države članice kako bi naši sustavi bili usklađeni. Mislim da su tu parlamentarni zastupnici vrlo važni ako želimo da to pitanje bude regulirano. Stoga su nam potrebna i saslušanja kako bi ustanovili što trebaju raditi policija, a što trebaju raditi obične službe. Jer nikad u povijesti nismo imali toliko velike ovlasti sigurnosnih službi i izazove vezani uz parlamentarni nadzor još nikad nisu bili toliko veliki. To je jedan od velikih izazova 21. stoljeća i tu moramo dati odgovarajuće smjernice kako bi to sve bilo uravnoteženo. Hvala vam, to je više bila izjava nego pitanje, ali zamolit ću našeg unika da se na to svenu u redu. Ono, zatim iz parlamenta imamo e, zastupnika iz Francuske, zatim zastupnika iz Bundesrata koji je predsjednik odbora za vanjske poslove, kao prvo gospodin Perard. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo. U okviru rada istražnog odbora u Njemačkom Bundesratu imali smo naznake da bi i Austrija mogla biti pogođena ovim skandalom prislušivanja i to je za nas u okviru Njemačke vrlo teška optužba vezana uz našu nacionalnu sigurnost i e, naš e, Ustavni sud je zatim podigao i optužnicu protiv nepoznatog počinitelja prema našem važećem zakoniku. Ja bih htio pitati naša oba koje bi zakonodavne mjere trebali uvesti na području Europske kako bi u budućnosti mogli spriječiti takvo špioniranje i prosljeđivanje podataka trećim dionicama poput agencije NSA, ali ne samo spriječiti to, nego i ako je moguće u okviru Europske pronaći odgovarajući okvir kako bi kao prvo Europska unija imala sve te informacije, ako uopće netko, a zatim onda ako je to uopće nekako e, regulativno moguće, mogli se zatim te informacije proslijediti i prijateljskim trećim službama. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa i hvala vam što ste bili toliko sažeti. Kao sljedeći zastupnik iz Europskog parlamenta, iz Francuske, gospođa Eva Žuli. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pažljivo sam saslušala ovo što je rečeno i ono što sam shvatila do sada je da ne postoji stvaran nadzor nad obavešanim službama i da nismo uzeli u obzir tu dimenziju da se u paradigma pomijenila. Evo primjerice francuski primjer, do 2007. godine smo imali otprilike 6000 administrativnih kontrola godišnje. Postoje i odbor koji je bio fizički odbor, punovremeni odbor koji je imao dovoljno vremena da sasluša tih šest tisuća slučajeva. Danas imamo stotine tisuća, pa možda i milijuna slučajeva prisluškivanja i prikupljanja podataka, a kontrolu vrši jedan odbor na radno vrijeme sa nekoliko sudaca koji to rade uz njihove druge obveze. I stoga je pitanje koje bih ja htjela postaviti gospodinu Kameranu sa sveučilište Upsale je jeste li u ovoj studiji uzeli u obzir asimetriju koja postoji. Dakle, da s jedne strane imamo obavještajne službe koje imaju vrlo značajna sredstva koje ne poznajemo uvijek dovoljno i na primjer imamo u okviru agencije NSA 50 tisuća osoba zaposlenih, a imamo desetak tisuća osoba koji su zaposleni u svim obvešenim službama na području Europske unije. Dakle, tu imamo i pojedince koji rade na nepuno radno vrijeme na tome. Ti modeli su sada zastarjeli i već kada smo imali nekoliko tisuća slučajeva prisuškivanja nisu bili dovoljni. Postoji li neka rješenja za tu asimetriju i postoji li neka razmišljanja kako to možemo riješiti? Hvala ti lijepa Eva. Sada iz Zastupničkog doma Španjolske, Jose Ignacio Sanchez, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih htio uputiti drugim zastupnicima jedno razmišljanje. Gospodin Brake je vodio prethodnu raspravu i rekao je nešto s čime se svi slažemo. Dakle, da postoji napetost među parlamentarnim zastupnicima koji brane interese građana i s druge strane potreba obavještajnih službi da djeluje i da moramo postići teži upravo o tome sada i govorimo. Ali uzevši u obzir kako se razvija evo naša današnja rasprava, možemo usvrditi da su oni koji brane interes obavještajnih službi koji brane taj dio da bi trebali biti zapravo zahvalni jer izgleda da su parlamentarni zastupnici vrlo skromni da se auto cenzuriraju, da skoro pa ne postoji parlamentarni nadzor i da skoro pa da ne mogu djelovati, da se obvešene službe ne mogu nadzirati. Mnogo se tu govori o tehničkim poteškoćama, razne se izgovora kao da je prije 25 godina bilo potrebno znati kako funkcionira telefon pa da se onda razumije da se ne može to posuda činiti. I zatim se govorilo da se parlamentarni nadzor ne može odvijati šire od samog proračunskog nadzora obvešenih službi. Zatim jedan kolega rekao da bi kontrolu nad obvešenim službama trebali vršiti bivši voditelji obvešenih služba. Mislim, to je vrlo uh, iznenađujući prijedlog. Rek, čuli smo isto tako i da političari trebaju samo pratiti je li se nadziru političke stranke ili ne. Ne, za mene kao parlamentarnog zastupnika to nije bitno, bitno. Ja zastupam građane, oni su mi bitni, ne parlamentarne, ne političke stranke, ne li se o tome da se političke stranke ne smiju prisuškivati, već isto tako i da se nijedan građanin ne može neograničeno špionirati. Suci mogu izdavati odobrenja, ali parlamenti bi trebali vršiti političku kontrolu tih tijela jer obavještajne službe su službe javne uprave kao i druge službe i mi tu uvijek iznova čujemo iste izgovore, ali ti izgovori su slabi. U izvješću Venecijanske komisije se govori i o tehničkom aspektu tih zadaća. Mislim, da, ali u svim parlamentima imamo odbore koji se sada, na primjer, bave nuklearnim elektranama, a mi nismo svi nuklearni fizičari. I stoga, mislim, ne moramo tehnički sve poznavati kako bismo mogli uvesti mjere, kako bismo mogli usvajati zakonodavstvo. Mi imamo odgovarajuću tehničku podršku mm, na razini nacionalnih parlamenta, imamo stručnjake koje nam su na raspolaganju, imamo suce, mi kao parlamentarni zastupnici ne možemo jednostavno doći u Brisel i zatim reći drugim zastupnicama da bismo trebali ograničiti našu e, mogućnost e, vršenja nadzora nad obavještajnim službama. To stoji u izvješću Venecijanske komisije. Tu se govori gdje se vrši pravi nadzor i tu se ne govori o eksante kontroli, nego više o e, Ekspost post kontroli, kao što se to događa i um, kada policijske službe vrše svoje aktivnosti. I toga mogu reći da se slažem s kolegama, ali mi drugi, mi parlamentarni zastupnici, ne bismo smjeli smatrati da nismo sposobni vršiti parlamentarnu kontrolu nad obavještajnim službama, jer ako sve prepustimo tijelama stručnjaka, onda će se građani pitati pa zašto uopće imamo naše parlamente, kada naši parlamenti nisu sposobni zaštititi privatnost naših građana, kada to političari ne mogu učiniti sami. Hvala, sljedeći govornik je zastupnik Europskog parlamenta iz Nizozemske, Sophie Intveld. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. još uvijek me nisu razuvjerili. Velika šteta da su prethodni govornici otišli. Ovo je vrlo složena stvar. Čak ako imamo dobre mehanizme i dobra pravila za nadzor, postoji čitav niz aktivnosti obveštenih službi koji mogu izbjeći našoj kontroli iz ovog ili iz onog razloga. Već smo u prethodnoj raspravi spomenuli primjerice prekogranični aspekt, to je jedan razlog. Jedan drugi razlog je da se kod velikog dijela njihovog rada radi o tome da same obične službe smatraju da se pridržavaju zakona. zakona. Primjerice, program mučenja cije je također na neki način e, dobilo odobrenje. Pravno gledano smo imali tu trag da je to odobreno. Možda je to bilo pravno, ali nemoralno, ali u to vrijeme su oni smatrali da za to imaju odobrenje. Još jedan nedavni slučaj. Kahir, eh, hakiranje jednog poduzeća na području nizozemske. To je nešto što obične službe nisu zabranile, jer su rekle da se tu djeluju unutar zakona i stoga je to teško vršiti pravilan nadzor kada je to sve upisano u zakone. Evo upravo tijekom ove konferencije čitam u nizozemskim novinama da je sada dokazano, koliko svačam, od strane jednog pametnog zastupnika Austrije da je njemačka obvešena služba na zahtjev agencije NSA špionirala nizozemske institucije, i nizozemska poduzeća. Mislim, kako možemo vršiti kontrolu na takvim vrstama aktivnosti? Tu se zapravo obraćam više prethodnim govornicima nego onima koji su sada za panelom, koji se najvjerojatnije slaže sa mojim primjedbama. Ako pojedinci smatraju da su prekršali njihova prava, treba ići pred sud, ali najčešće oni niti ne znaju da su postali predmetom Mm, aktivnosti masivnog špioniranja ili bi države članice jednostavno međusobno trebale reći da im se ne sviđa da ih se špionira, ali očito ništa od toga ne funkcionira. Potrebno su vam mnogo snažniji oblici nadzora, a meni se čini da čak i kada postoje takvi snažni sustavi, vidimo da su oni doživjeli neuspjeh kada vidimo e, CIA, e, kada vidimo agenciju NSA, kada vidimo ovaj slučaj nedavno na području nizozemske, vidimo da sustavi ne funkcioniraju. Mislim, ne bismo trebali odustati borbe, ali mislim da moramo imati nešto mnogo snažnije nego što trenutno postoji i da trebamo imati i međunarodni mehanizam zato što postoji međunarodna suradnja među obveštanim službama. Hvala ti, Sofi. Sada imamo dva parlamentarna zastupnika, kao prvo jedan iz Bundestaga, Hans Christian Stroble. Gospodin Stroble, izvolite. Da, ja bih htio uputiti na sljedeće. Mi, parlamentarni zastupnici, možemo kontrolirati samo ono što saznamo. Dakle, što smo primili na znanje i što razumijemo. a najvjerojatnije nismo svi stručnjaci za obavještene službe i stoga, i to tako pokušavamo sada učiniti u Njemačkoj, nam je potrebna podrška stručnjaka. Imamo parlamentarni odbor za nadzor gdje imamo devet parlamentarnih zastupnika, devet članova, ali to tijelo pokušava dobiti suradnike iz raznih područja. Dakle, to je neka sam i vi ste na to uputili već između stručnih znanja do kojih dolazimo pomoću naših stručnjaka e, i suradnika i e, samog parlamentarnog nadzora. Za nas je tu američki kongres e, uzor. Parlamentarni zastupnici imaju velike timove osoblja, oko 60 osoba koje mogu ući u obrešene službe, dobiti određena saznanja kako bi zatim pametni zastupci mogli vršiti kontrolu. To je prva točka. Druga točka. Kolegica iz Nizozemske, a i austrijski kolega je na to već uputio. Kakva je trenutna situacija? Smiju li nelegalne tajne ostati tajne? Smije li vlada ili obavještajna služba nelegalno prikupljene informacije držati dajne tajnom, takav sad slučaj u Njemačkoj primjerice. I prema njemačkom pravu je nezakonito prisluškivati europske institucije, europske vlade, vlade zapadne Europe. Smije li njemačka savezna vlada odlučiti ne pružiti informacije o takvim nelegalnim aktivnostima špioniranja. I tu bi zapravo odgovor parlamenta trebao biti samo taj da nezakonite tajne ne mogu ostati tajnom, već da one moraju biti predočene parlamentu u svrhu nadzora, u svrhu toga da se poduzmu odgovarajuće stvari, odgovarajuće posljedice. I treća točka, govorili smo o Snowdenu, to je za nas jedan primjer te promjene mentaliteta, jer od kad su objavljeni dokumenti Edwarda Snowdena, znamo mnogo više nego što smo to prije znali. Ne znači li to da bismo kao zaključak trebali imati europska pravila za zviždače? Dakle, za zviždače koji su istupili u svrhu zaštite ljudskih prava, u svrhu borbe protiv E, nezakonih dijela koje čine sve obješne službe, ne samo američke obješne službe, da se dakle osobe špioniraju i da onda s tim informacijama stupe parlamentarnim zastupnicima javnosti, da nam to nije potrebno. Europski sud se već jednom bavio time, tu se radilo o poslovnoj tajni, to je o poduzećima gdje je došlo do skandala koje su iznijeli sami suradnici tih poduzeća u javnost i za takve osobe su nam potrebna pravila da bi takve osobe kada dođe do sličnih slučajeva kao što je bilo sa Edwardom Snowdenom bile osigurane od toga da ne završe u zatvoru. Takva temeljna načela bi Europska unija trebala stvoriti. Hvala vam lijepa. Kolega, je upravo sam postao vremena. U 12.30 imamo stanku za ručak. I ja bih htio dati još e, našim djemogovnicima dovoljno vremena za odgovor. Evo sada odjednom imamo e, mnoštvo zahtjeva za riječ. Još i više nego kada sam zadnji put tamo govorio, dakle možda biste se mogli ograničiti na jednu, dvije minute maksimalno od sada. Ne znam kako za situacija u vašim parlamentima po pitanju vremena za riječ. Znam da u jednom kraljevstvu nema ograničenja. Da odgovaramo ovo pitanja, pa zatim, ne, ne, ako to učinimo, onda nitko više neće imati mogućnost postaviti pitanje i onda će biti u nezgodnoj situaciji i ako tako postupimo, onda ćemo biti ovdje do 6 jutra, Mislim, ne znam kako je u Njemačkoj, je li vrijeme ograničeno. Mislim, vi ste škot, mislim da ne znam je li u školskom parlamentu postoji neka ograničenja za govor, ali eto, možda da se ograničite na dvije minute pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Započnemo sa koordinatorom iz europskih puđanja iz Njemačke, sa Monikom, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo dalje. Evo, žao mi je što tebi moram kao prvo nametnuti to ograničenje za govor, dakle Monika, evo, Monika Holmar je zastupnica iz Njemačke i koordinacija PPA. Monika, izvoli. Claude, ich komme auch mit zwei Minuten zurecht. In der Kürze liegt die Würze. Es muss nicht... Da, evo, stići ću izgovoriti što sam htjela u dvije minute. Prije svega, čini mi se e, opravdan zahtjev da se parlamentarcima e, pridruže stručnice, jednako to je učinjeno u slučaju Svista. Dakle, imamo specijaliziranog suca koji ocjenjuje elemente te potom odgovara parlamentu. To bi možda previše tražiti od zastupnika, to bi možda značilo i precijeniti ih, odnosno u u slučaju da očekujemo da sad svako pozna detalje vezano s pojedine slučaje, zato postoje slučajevi, stručnjaci zato ih trebamo i koristiti. Gospodine Štrudel, vi ste govorili o nezakonitim tajnama, mislim da bih prije svega trebalo definirati i vidjeti kako ih možemo ocijeniti. Međutim, s tim u vezi, kada govorimo o mogućim tajnama obavještajnih e, službi, iako ja u potpunosti podržavam kolegicu Intervelt kada govori o nasilju, metodama mučenja i e, slično, i mislim da nitko u parlamentu to ne bi doveo u pitanju što više postoji čak e, dosta čvrsto zajedničko stajalište o tome da je to sasvim neprihvatljivo. Međutim, za mene je ovo pitanje više pitanje transparentnosti. Ukoliko mi parlamentarci to želimo, moramo garantirati da nam se e, automatski neke informacije koje su dostavljene ne nađu u rukama medija. I obavještene agencije često kažu da ukoliko se to dogodi da to onda predstavlja opasnost po javnost. U slučaju u kojem zastupnici ne poštuju pitanja moraju biti predviđene mjere, sankcije, dakle pravila se moraju poštovati. Kada je riječ o žviždačima, ona, oni postoje, međutim po meni se griješi kada ih se glorificira. Treba zakako osmisliti odgovarajuću zaštitu za one koji pružaju informacije vezano uz nepravilnosti i nezakonitu praksu kada to recimo javljaju zastupnicima i slično. Međutim, s druge strane moramo izbjeći, odnosno spriječiti odavanje podataka koji mogu biti štetni. S druge strane, kada je riječ o NS NSA, agencija NSA, nije istina da njihova, da njihovo istraživanje nije na koncu polučilo nikakve zaključke. Dobili smo informacije od njih i drugih obavještajnih službi koje su omogućile da se spriječe teroristički napadi ili su na neki način doprinijeli da se riješe određeni slučajevi. Dakle, treba imati na umu širu sliku i uzeti u obzir sve nijanse koje mogu proizlaziti. Hvala vam i kolega Peter Pils iz Austrijskog parlamenta. ok ich lerne gerade Knöpfe zu bedienen. Uh, die... Dobro, evo našao sam odgovarajući gumb. Kolegica iz Nizozemske već me spominjala. Ja sam zastupnik koji redovito objavljuje dokumente NSA i e, Njemačke obavještajne službe. E, I bilo mi je zadovoljstvo te podatke podijeliti sa kolegama iz Europskog parlamenta. Na to se pozvao kolega Štrojbel. Postoji jedan dio posla koji se temelji na suradnji koja je propisana, a drugi dio suradnje je po meni jednostavno kriminalan. Kao zastupnik u austrijskom parlamentu, kada je riječ o ovim dokumentima, ne vidim zašto bi, zašto ih moram eh, nabaviti uz toliko puno truda kako bih eh, uspjeva obnašati svoju normalnu dužnost. Treba razlikovati i kriminalnu aktivnost e, u tim e, nekim agencijama kao što je NSA ili ona Njemačka te razlikovati to od dobre prakse. U Austriji smo shvatili, a mislim da je situacija slična i u drugim zemljama, da špionaža ne može biti učinkovita ukoliko je dio obavještajne agencije, dakle kog se nalazi unutar iste agencije. Ja već više od 30 godina nadzirem aktivnost obavještajnih službi i uspio sam vidjeti da unutar ovdašnjih obavještajnih agencija na zapadu postoji kao neka odnos velikog brata sa manjom braćom. Dakle, veliki brat je u SAD-u, a mali je u Beču i on, manji brat, ne može kontrolirati, dakle, rad veće braće. jer će inače biti podvrgnut kazni. I upravo je to situacija u kojoj se sada nalazimo u Austriji. Dakle, moramo raspravljati ne samo o tome kako bolje surađivati po pitanju parlamentarnog nadzora, već se mora postaviti pitanje ima li smisla na razini e, zemlje i države to poduzimati i ne bismo li trebali odvojiti te aktivnosti. Hvala vam. Iz Italije kolegica Činići iz Europskog parlamenta. Hvala vam. Ja bih prije svega zahvalila svim govornicima, dakle onima iz prvog panela koji su sudjelovali u ovoj konferenciji. Ono je sigurno dalo neke zanimljive pokazatelje o temi eh, koja se tiče svih naših zemalja. Tamo gdje govorimo o obavještajnim službama neizbježno se uvijek govori o sigurnosti zemalja. A govori se o sigurnosti za koju ukoliko želimo očuvati potrebno provesti niz mjera, a time utječemo na temeljna prava građana, prije svega na pravo na privatnost. Dakle, bez ono što se nameće u ovom razmatranju problema jest potreba demokratske kontrole koju mora obnašati dijelom parlament zato smatram da je bilo jako zanimljivo što je rekao gos, naš e, gost, gospodin Kamerun s tim u vezi, te stvaranje potrebnih tijela za koje mislim da bi trebalo sadržavati dakle, suce i niže suce koji bi trebali imati odgovarajuću, na, odgovarajuću naobrazbu, naravno upravo u vezi sa zaštitom prava o kojima govorimo, oni mogu dati vrlo značajan doprinos ovoj kontroli. Međutim, činjenice na kojima no kojima se bave obavještajne službe su najčešće kriminalne aktivnosti, nezakonite aktivnosti koje često imaju prekograničnu dimenziju, dakle donose posljedice po više zemalja. I s tim u vezi si postavljam pitanje kolika je pot, kojoj mjeri je potrebna koordinacija djelovanja obavještajnih agencija upravo i po pitanju nadzora Dakle, što može i što mora napraviti Europski parlament s tim u vezi? Ja mislim, a što ja bi nešto gosti kažu o tome, mislim da bi pokazatelj u tom smislu mogao doći od Konvencije Vijeća Europe kada je riječ o pristupu službenim dokumentima. Riječ je o nešto drugčoj temi, ali pitam se ne bi li ta pravila i te mjere koje su tamo predviđena, kada je riječ o pristupu dokumentima, mogle biti jedan od za koje bismo mogli slijediti, jedan instrument koji bismo mogli koristiti kada je riječ o razvoju instrumenta koji bi nas mogao inspirirati kako bismo stvorili jedan demokratski e, jak nadzor, ako bi mogao predstavljati nešto širu koordinaciju, jednaku onoj koju zahtijevaju, dakle kako sam rekla, ove aktivnosti koje sam spomenula koje imaju prekograničnu dimenziju. Thank you, Katarina. And our final speaker, um, appropriately from... I konačno naš posljednji govornik, kolega iz parlamenta Portugala, Čenik tamošnjeg odbora za nadzor, Fernando Negra, izvoli. Hvala vam, samo kratko, što više želim reći uvezano za ono što je kolega Sanchez iz Španjolske, ključno je da imamo političku kontrolu nad nadzorom. To je ključno zato što parlamenti moraju predstavljati ovu diferenciranu viziju društva. Također sa stajališta sigurnosti, te individualna sloboda i prava. Parlament ne bi trebao i ne smije ignorirati tehnički aspekt ovog pitanja, mora uzeti u obzir savjete stručnih tijela koje obuhvaćaju pravne stručnjake, suce, tužitelje i slično i trebaju izvještavati dakle parlament. Mislim da bi to parlamentu, da bi to parlament dovelo u prave pravi kontekst da da odgovarajući politički odgovor na ove teškoće s kojima se trenutno s kojima se trenutno suočavamo, dakle način na koji se podaci prikupljaju i obrađuju. Hvala vam. Hvala vam što ste budete kratki. Svoj slučaju uputio jedan kasni zahtjev za riječ. Možete li molim vas biti kratki? Da, mm, evo ukratko, htio bih čuti mišljenje. Vezano uz jedan limit kada je riječ o stvarnoj kontroli u nekim eh, parlamentarnim odborima. Oni ne mogu dobiti specifične informacije o određenim problematikama kada one proizlaze iz određenih operacija, kada one proizlaze iz informacija koje pružaju povezane službe. Dakle, često se ne razumije porijeklo ovih informacija, čovjek se pita što se nalazi iza toga. Jesu li to aktivnosti koje su se napravile na pravilan način, dakle u porijekla ovih podataka, ili je došlo do kršenja zakona? Zanima me stoga mišljenje o ovom aspektu. Hvala vam kolege, hvala vam što ste bili toliko disciplinirani, cijenim to. Pogledajte na našu parlamentarnu rezoluciju, na primjer kolegica Holmare, Holmajer je govorila o slučaju zviždača. Sjećate se da smo prihvatili ovu rezoluciju diljem političkog spektra u parlamentu. Tu su bila neka osjetljiva pitanja. I koliko niste još uvijek pročitali našu rezoluciju, molim vas da to učinite, bit ću vam zahvalan. Gospodin e, Cameron ima riječ kako bi govorio na ovo pitanje. Hvala vam. Mnogo pitanja i drago mi je zbog toga, to pokazuje zanimanje za ove teme. Prvo pitanje je odnos policije obavještajnih e, službi, rekao bih onima koji to zanima, da pro, pročitaju izvješće iz 2007. Venecijanske komisije, jer on upravo govori o unutarnjoj strukturi tomu smo održali dugu, duboku raspravu. Zato bih htio da se vratite tom dokumentu zato što je zbilja vrijedan čitanja. Drugo, pitanje koje je postavila zastupnica Žoli, da, to je vrlo jednostavno pitanje. Ma, Amerikanci bi rekli zbroj brojke možete nadzirati dakle ovu veliku agenciju sa malim nadzornim tijelom. Pa to je jednostavno. Koliko pogledate britanski sustav, to tamošnje nadzorno tijelo je doista malo. Oni bi se trebali baviti ovim pitanjima sedam dana u tjednu, ali njihova uloga je doista nedovoljno značajna. I treće pitanje, postoji određena vrsta nerazumijevanja ono što želim reći, što medicinska komisija želi reći u vezi parlamentarnog nadzora. No, vidim da su na to posebno osjetljivi kolege iz Portugala i Španjolske. Oni su se zalagali za demokratski nadzor parlamenta, javne uprave i sada netko kaže parlament to ne bi trebali raditi. Dakle, oni imaju posebnu, posebnu, posebni senzibilitet. Ja želim reći da, da ja ne zagovaram da parlament ne bi trebao sudjelovati, ali postoje različiti modeli, države trebaju odrediti modele koji najbolji odgovaraju postoje posebne teškoće kada je riječ o parlamentima i strateškom nadzoru i postoje način na koji se to može riješiti. Ali ovi načini se bave pitanjem e, davanja ovlašćenja, dakle jesu li to suci, ili možete uključiti bivše zastupnike ili one koji e, trenutno obnašaju tu dužnost. Možete ih uključiti na različit način, mogu se imenovati političke stranke. One mogu dakle ustrojiti to tijelo koje odgovara parlamentu kao što je to u Njemačkoj uređeno, dakle postoje načini da se parlament poveže s tim nadzornim tijelom. A mi usvajamo zakone koji se tiču recimo nuklearnih reaktora kojima također ne znamo puno. Da, to je ono što parlament radi, on sad sluša ekspertize, raspravlja o temi i onda donese zakon. To je parlamenti rade, oni imaju zato demokratski legitimitet, ali i ne idete u inspekciju nuklearnog reaktora, ne idete tamo provjeravati pukotine, to je ono o čemu govorim, potreban vam je netko tko će tamo otići, provjerite te pukotine, to je dio koji se tiče e, za tijela za zaštitu podataka i zato bi to treba biti hibridno tijelo između parlamenta i stručnjaka koji će povezati demokratski legitimitet parlamenta, samo parlament, sa ekspertizom punopravnih stručnjaka koji se mogu pozabaviti ovime u detalje. Dakle, velim, nisam protiv parlamenta, osim evo sjedim danas u jednom. I ovo pitanje špioniranja vlastitih građana, to je škakljivo pitanje. Jer i naši vlastiti građani mogu biti nama prijetnja i drugim zemljama i moramo toga biti svjesni. Nam raspravu koja je vezana od strane borca i slično. Jedan od načina na koji se to može time može upravljati jest e, imati dužnost da uklonite vlastite rezidente, odnosno građane iz podataka. Ali to neće pomoći riješiti problem prijenosa podataka o drugim evropskim građanima, drugim zemljama. Znači, Švedska je presrela podatke i dala ih Amerikancima zato što se to tiče Austrijanaca ili Finaca. Jedan od načina da se to riješi jest da se posebna pažnja uputi zaštiti privatnosti evropskih e, građana, dakle građana drugih evropskih e, zemalja. To se mora vrstiti u zakonodavstvo, dakle da se to ne zabrani, ali da se kaže ozbiljno porazmislimo o tome prije nego što prenesemo informacije dalje. Kada je riječ o primanju podataka drugih, znači koji se to može riješiti, može se urediti na, na način da možete pretražiti te podatke samo ako ispunjavate određene uvjete koji su propisani zakonom. Dakle, dakle, to su dvije stvari koje se mogu učiniti, ali prije svega važno je reći da stranci imaju određena prava na privatnost. I zamolio bih vas da pogledate izvješće Venecijanske komisije vezano za 2015. jer je to vrlo detaljno izvješće, bavi se dakle presretanjem podataka i mora se čitati sa, zajedno sa drugim izvješćima. Zastupnica Interveld je uzela u primjer program izručenja koja je velika sramota za demokratske zemlje. Sramota je da su one imale taj program i pouka iz toga je da se nadzor zaobišao. Kada pogledate izvješće koje je sačinio Senat, postojao je nadzor, a on je namjerno zaobičan i to kao rezultat političkog pritiska. I to je bio dio problema. A podaci koji su procurili, koji su došli u medije, došli su, pušteni su u javnost od dužnostnika cije ja to ne opravdavam, ali kažem da su podaci procurili kada je riječ o NSA-u. Problem je što se na presretanje podataka nije gledalo na način da on ugrožava privatnost. Mislim da za to postoji veće prihvaćanje. Većina tih podataka koja se presreće nema veze sa sa privatnošću, privatnošću govori sa dijelovima naružanja, o prekursorima i slično, ali ono na vrlo dubok način utječe na privatnost i mislim da to sada znamo i da za to postoji svijest sada i u SAD-u i zato se je, kasnije rečeno da sam nadzor senata nije bio dovoljan. I ukoliko pogledate parlamentarni nadzor u SAD-u, on je fragmentiran, neučinkovit. E, pogledamo ono se radi PCLOB. A to nije toliko učinkovito koliko bi moglo biti. Zato postoje razni razlozi koji se nalaze upravo u našem izvješću. Dakle, e, parlamentarni nadzor nije tako dobro tamo djelovao kako je mogao. I zato postoji važna uloga koja se mora razraditi na političkoj razini, dakle uloga po kojoj e, ministri treba biti odgovorni, i uvijek mogu sakriti za prava na e, povjerljivost. Hvala vam. E, riječ ima doktor Admajer. Hvala vam. Hvala vam na ovim pitanjima. Uzet ću i podijelit u tri grupe. Neću odgovoriti na sva, jer mislim da je profesor Cameron već odgovorio na neka. Mislim da je jako važno govoriti o vezi između policije, tijela koje provode zakon i obavještajnih agencija. jednom izvješću koje ćemo uskoro izraditi, ćemo to analizirati i to zbog jednog e, specifičnog razloga. To je da taj odnos često nije jasan iz zakona. I odgovarajuća veza i razmjena nije nužno propisana zakonom i to predstavlja jedan, jedno važno pitanje, a iste zaključke mogu istaknuti vezano uz odnos obavještajnih službi. Dakle, to je još jedno područje kojim se zakon ne bavi. U nekim zemljama članicama je čak izrijekom navedeno da su to povjerljivi podaci i da se oni ne bi trebali propisivati zakonom. Dakle, takve odredbe postoje u nekim zemljama članicama i dakako nacionalna tijela za nadzor bi trebala moći pogledati aspekt vezan uz primitak podataka da bi ocijenila jesu e, li provjere izvršene na način da su se poštovala temeljna prava prije nego su svoje podaci odaslali. Zaključio bih zanimljivim pitanjem vezano uz koncept onoga radimo li ono što je dozvoljeno zakonom ili ne, te slabostima nadzora. U ovoj fazi ne bi previše zagovarao slabost nadzora. Kada pogledamo ako kada pogledamo tekst koji je prisutan u brojnim nacionalnim zakonodavstvima, napravio bi korak unatrag i pogledao tekst zakona. Ja dijelim stajalište da moramo omogućiti svojevrsnu fleksibilnost kako bi službe mogle obavljati svoje zadaće, ali postoje temeljni elementi koje sam naveo u svom izlaganju gdje bi nešto više jasnoće i dobre definicije omogućile nadzornim tijelima da razumiju svoj mandat i da razumiju što obavištene službe smiju činiti, a što ne. I zato mislim da bismo se trebali povratiti tekstu zakonodavstva i naročito onim zemljama koje trenutno reformiraju svoje zakonodavstvo i trebali bismo provjeriti jesmo li postignuli ovu ravnotežu između fleksibilnosti i jasnoće. I za kraj nešto zaključku gospodina Bigforta. On je rekao da su zemlje članice dostigli razinu slučaja Leander, ali ne slučaja Klas. Ja nisam uvjeren da smo dostignuli tu razinu. Nisam uvjeren da smo dostignuli potrebnu jasnoću u pravnom okviru, je li ona, i dalje, je li ona prisutna u EU uniji. Hvala vam, hvala vam što ste bili kratki i što se možemo držati rasporeda. Hvala vam na vašoj nazočnosti, na otvorenju ove konferencije, što ste sudjelovali ovako na ovako otvoren način. Samo nekoliko najava. Nastavit ćemo rad u 14.30. Ići ćemo dublje u ova pitanja. Današnja radionice bit će u skladu sa pravilima Chatham house i in kamera. Također, osoblje koje prati izaslanstva je pozvano da sudjeluje u njima namijenjenom sastanku od 14 do 14.30 sati u sobi u ovoj zgradi 4Q1. Riječ o posebnom sastanku koji smo za vas priredili dakle od 14 do 14.30. Ukoliko nam je potrebno više informacija o tome, molimo vas da se obratite tajništvu. Dakle, saslušat ćemo tamo prezentaciju europskih, europskim eh, mrežama obještenih agencija, a za sve druge kolege poruka, molim vas budite ovdje u 14.30 kako bismo e, nastavili s radom e, konferencije. Želim vam svima dobru pauzu i molim vas nemojte kasniti. Hvala vam na izvrsnoj raspravi tijekom jutra. Hvala vam.